Good afternoon. Um, the monetary, the monetary dialogue... Dobar dan, naš monetarni dijalog počinje u 3.15, ali imamo neke tekuće stvari riješiti prvo. Ja znam da su kolege uzbuđeni iz Njemačke, kolege iz Njemačke, ali molit ću da sjednete pa da pređemo na rješavanje dnevnog reda, je li usvojen dnevni red? Je, možemo li prihvatiti zapisnik od 5. rujna? Pretpostavljam da ste ih dobili, hvala. I nekoliko priopćenja s moje strane koji možemo riješiti prije monetarnog dijaloga. Prvo, izvješće AFKO-a o višestrukom upravljanju. E, ja bih htjela izvijestiti što je s tim izvješćem. Nekoliko puta sam njima rekla da smo mi zabrinuti zbog dužine njihovog izvješća, odnosno opsega njihovog izvješća, jer pokriva isto tako pitanja koje se tiču Europske monetarne i bankovne unije, o čemu mi trenutačno e, razgovaramo e, ili u vezi čega trenutačno pregovaramo. Na primjer, jedinstveni nadzorni e, mehanizam i drugo. 4. rujna e, meni je njihov predsjednik potvrdio da su oni spremni raspravljati o mišljenju koje je usvojio Ekon, pogotovo u odnosu na dio B, član 50, koji se tiče njihovog izvješća. Oni će, odnosno mi ćemo svoje mišljenje uključiti u njihovo izvješće na kraju. Dakle, mi ćemo glasovati o našem mišljenju, ali AFKO mora prihvatiti ono što mi budemo izglasali. Što se tiče amandmana, izvan dijela B njihovog izvješća, koji su nekonzistentni s našim mišljenjem, to neće biti izneseno na glasanje. Dakle, E, slijedom drugih neformalnih kontakata između izvjestitelja AFKOA i EKONA znamo da oni glasuju 17. listopada, a ako sam dobro shvatila, to je prihvatljivo i AFKOU. Što se tiče članka 46 pravilnika i pojednostavljenja procedure, e, odlučeno je da će se ta pojednostavljena procedura primijeniti na ovo. I sporazum između Europske unije i Francuske koji se odnosi na oporezivanje štednje i suradnju na razini ministara koja se tiče istog primjera i drugo direktive 2006 koje se odnose na prekomorska područja Francuske. Izvjestitelj je gospodin Karza. Imali smo razmjenu mišljenja, odnosno zakazana je razmjena mišljenja za 21. listopada. Također smo spremni glasati e, o onom brzom quick fixu koji se E, na istog, istog datuma e kako bi se o tome moglo glasovati na plenarnoj u studenom. Naravno ovo ovisi i o tome hoće li komisija ispoštovati svoj rok, a to je 2. listopada. E, pravilo 51, direktiva o mjerama protiv pranja novca. Kao što je javljeno prošlog tjedna, ova direktiva i relevantna uredba će se rješavati pod pravilom 51. Znači zajednički odbor e, Ekon i Libe e, uz suglasnost četvrtog izvjestitelja, dakle imamo tri odbora još i mi smo kalendar ovako predvidjeli. Prezentiranje izvješća 6. studenog, amandmani do petka 15. studenog, prezentiranje amandmana do 5. E, decembra i 20. i 21. siječnja bi se trebalo o tome glasovati. I izvještaj o trijalogu, prvi trijalog e, o, o direktivi o spašavanju banaka. E, posebna vrsta upravljanja, to je također raspravljano. I imamo isto tako raspravu o ovlastima koje će imati Evropska, Evropsko tijelo za nadzor banaka. I ugovoren je uglavnom kalendar i vidjet ćemo kako će to izgledati. Eto, to je sve. Pa sada prekidamo na nekoliko minuta. Ja ću pozdraviti Marija ispred sale, a onda ću ga uvesti unutra. Okay, we, we, we will start if the uh, photographers can at least get, keep out of the view of... Evo, sad ćemo početi. Ja sam nakratko razmijenila par e, riječi s Marijom. E, ako slijedite Twitter e, čućete, značete da je on zatražio osim sportskih novina i Financial Times dok je bio u avionu, ali siguran sam da si ga pročitao sinoć kao i većina nas. E, u svakom slučaju Mario dobrodošao na naš odbor. Drago nam je čuti izravno od tebe e, kakavo je stanje stvari, kako se predviđa razvoj situacije, onda ćemo preći na pitanja i odgovore. Molim vas da se držite vremena koje ste e, dobili, jer moramo pokušati izbjegavati, izbjeći dodatna dopunska pitanja koje je uvijek teško kontrolirati. Evo, Mari, izvoli. Hvala gospođo predsjednice. E, uvaženi zastupnici, članovi odbora za ekonomska i monetarna pitanja, veliko mi je zadovoljstvo doći ovdje na vaš e, odbor, e, pogotovo nakon vrlo važnog glasa koji ste dali uredbi o jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Ovaj glas je prethodio Njemu je prethodio period intenzivnih pregovora i ja želim zahvaliti predsjedniku Šulcu vašem odboru i pregovaračkom timu na njihovoj čvrstoj opredjeljenosti da se uspostavi i to na uspješan način jedinstveni nadzorni mehanizam. Naše dvije institucije imaju zajednički interes i jedna i druga želi da se bankovna unija što prije i učinkovitije provede. E, međuinstitucionalni sporazum ima zadatak osigurati transparentnost i odgovornost te zaštititi povjerljivost informacija. E, mi ćemo nastaviti početi raditi jednako konstruktivno u mjesecima koji su pred nama i ja se nadam da ćemo e, tako zajedno uspjeti omogućiti brzo uspostavljanje odbora za superviziju. Prvo e, što ću danas e, iznijeti su najnoviji događaji koji se tiču ekonomskih i monetarnih pitanja u eurozoni, a zatim ću se osvrnuti na dvije teme koje ste vi izabrali za ovu diskusiju, a to su nestandardne monetarne mjere i nove uloge Europske središnje banke u novoj e, Europskoj monetarnoj uniji. Dakle, ekonomska monetarna zbivanja. Od našeg sastanka u srpnju dobili smo neke pozitivne informacije. E, dakle, već e, šest nakon šest kvartala negativnog e, rasta, evo BDP se povećao za 0,3 e, posto i to iz kvartala u kvartal. Zatim e, povjerenje se vratilo povjerenje u to da će se oporavak i dalje polako nastavljati bez obzira na e, relativno loše proizvodne podatke za srpen. Ako gledamo unaprijed vidimo da će se ekonomska aktivnost e, poboljšati zahvaljujući poboljšanju, povećanju domaće potražnje, zahvaljujući e, monetarnoj politici kako je zauzela Europska središnja banka i zahvaljujući vanjskoj potražnji za naše proizvode, odnosno za naš izvoz. Međutim, nezaposlenost ostaje na visokim razinama, a da se to riješi, oporavak će trebati biti vrlo čvrst i siguran. Inflacija se spustila na 1,3% u kolovozu ove godine, što je manje od 1,6% u srpnju Pritisak na cijene je i dalje slab i očekuje se da će takav i ostati, što je zapravo posljedica slabe ukupne potražnje i umjerenog, e, umjerene dinamike oporavka. E, srednje, e, srednje dugoročne očekivanja u pogledu inflacije su međutim dobro, u dobrom odnosu sa stabilnošću cijena. Što se tiče kreditne i monetarne dinamike, ona je još uvijek relativno spora. E, godišnja stopa e, u dinamici traženja zajma je i dalje slaba, što je sve skupa posljedica rizika koji se još uvijek osjećaju i zbog toga što traje prilagodba bilance plaćanja kako zajmodavaca, tako zajmoprimaca. I ono što smo u ljeto 2012. godine osjetili kao poboljšanje e, u kreditnoj sposobnosti banaka još uvijek nije e, dalo očekivane rezultate, dakle nema još uvijek osjetno veće potražnje za kreditom. Nedavne monetarne e, politike su takve da će one ostati ove prirode kakve su i dosad bile. Dakle, idu u smjeru prilagodbe. Nadamo se da će i očekujemo da će e, stope, da će kamatne stope ostati iste još određeno vrijeme. Naše očekivanja su bila potvrđena u kolovozu, a i u rujnu, a ona se temelje na situaciju s očekivanom inflacijom i s obzirom na relativnu slabost, sporost ekonomije i sporost monetarne dinamike. E, mi ćemo zadržati našu monetarnu politiku koja ide u smjeru prilagodbe, što nam omogućuje stabilnost cijena i uvjeti na tržištu. No, kako bismo ovo postigli, od ključne važnosti da se postignu poduzmu učinkovite mjere kako bi se dodatno smanjilo fragmentiranje e, tržišta kredita u eurozoni i da se pojača otpornost banaka gdje je to potrebno. Monetarna politika može doprinijeti ostvarenju ovih ciljeva, ali Problemi se mogu riješiti samo ukoliko e, ova transmisija nije izravno povezana s nekim strukturnim barijerama. E, dati neograničeni pristup središnjoj banci u pogledu refinanciranja uz odgovarajući kolateral, odnosno e, zalog, to je nešto što je bilo od ključne važnosti kod uklanjanja problema banaka. Zalozi, odnosno kolateral, i dalje ostaju odgovarajući e, odgovarajuća zaštita od rizika za Europsku središnju banku koja nastoji u isto vrijeme promicati transparentnost, pogotovo u pogledu financijskih proizvoda. E, osigurati solventnost banaka, odnosno likvidnost banaka je od ključne važnosti i u pogledu razduživanja. Izravne monetarne transakcije koje smo najavili prije godinu dana su uspjele spriječiti e, rizik od destruktivnih scenarija i uspjeli smo odgovoriti na vrlo ozbiljne izazove za stabilnost cijena u eurozoni. One su bile jako dobra zaštita, bile su poduzete u okviru našeg mandata išle su uz formalnu kondicionalnost, odnosno uvjetovanost i sve skupa smo uspjeli provesti ove politike i na taj način vratiti ekonomiju na održiv put. Tijekom posljednjih 12 mjeseci povjerenje je u eurozonu se vratilo. Isto tako je fragmentacija e, tržišta novca manja. E, ovo je sve zahvaljujući našim nestandardnim mjerama, ali isto tako zahvaljujući činjenici da su e, vlade uspjele istrajati na putu ka reformama. Ima doduše viška likvidnosti, ali bolji je pristup tržištu bankama i oslanjanje na kreditnu podršku Europske središnje banke se stalno smanjuje. E, nekoliko banaka koje su posudile sredstva od Europske središnje banke e, uz dvije do tri godine dospjeća su uspjele vratiti neka od tih sredstava. Ovo je svakako znak normalizacije, ali e, to isto tako dovelo do viška likvidnosti. Što može pak za posljedicu imati e, dodatni pritisak na kamatne stope. Mi to budno pratimo i e, svjesni smo da to može imati implikacije posljedice e, na našu monetarnu politiku. I najzad dozvolite da se osvrnem na ulogu zadaće Europske središnje banke u okviru reformirane arhitekture Europske monetarne unije. E, ono što je bilo predviđeno ugovorom iz Maastrichta se ojačalo i jača se čitavo vrijeme od izbijanja krize. Institucionalni okvir je osnažen i krećemo se i to vrlo ubrzano u smjeru jedinstvenog nadzornog mehanizma koji se predviđa za banke u eurozoni. Prioritet u posljednjem kvartalu 2013. godine jest da se ovaj jedinstveni nadzorni mehanizam e, dopuni s jedinstvenim fondom za rješavanje banaka i jedinstvenim tijelom za rješavanje banaka. E, Europska središnja banka podupire e, uspostavljanje jedinstvenog mehanizma za rješavanje banaka i to do siječnja 2015. godine, što je naravno odražava hitnost ovog, e, ovog pitanja. E sada nekoliko opaski u odnosu na posebnu ulogu koja je namijenjena Europskoj središnjoj banci okviri bankovne unije. Već 2010. godine e, e, uspostavljen je Europski odbor za sistemski rizik i Europska središnja banka pruža usluge tajništva i podrške e, odboru za sistemski rizik. E sada, ove godine je poduzet još jedan korak, a to je e, uspostava koja se očekuje uskoro jedinstvenog nadzornog mehanizma. Europska središnja banka je čvrsto opredjeljena za e, svoje nove odgovornosti i smatra da može na odgovoran način izvršiti svoju novu ulogu. U tijeku je pripremni e, rad i on se odvija uz odgovarajuću učinkovitost i profesionalizam. Postoje sinergije između e, novih supervizorskih uloga i postojećih uloga u odnosu na monetarnu e, politiku. Međutim, isto je tako jasna, jasna, jasno odvajanje između monetarne politike i bankovne supervizije. Ovo odvajanje će omogućiti Europskoj središnjoj banci da na odgovarajući način izvrši i svoj primarni mandat, a to je stabilnost cijena i ove nove uloge. Biće uspostavljen poseban nadzorni odbor koji će sastavljati i provoditi odgovarajuće mjere. Zatim, E, vijećanje, donošenje odluka upravnog odbora u odnosu na supervizorsku ulogu bit će vrlo striktno odvojeno od njegove monetarne uloge. Ovo odvajanje e, se dalje naglašava odvojenim dnevnim redovima i odvojenim sastancima. Nekoliko riječi o našem sudjelovanju u trojki. 2010. godine nas je vijeće zadužilo za pružanje tehničke e, stručne pomoći u izradi i e, praćenju provođenja programa financijske pomoći. E, međutim, u međuvremenu mi smo dobili posebno zadaće u odnosu na ugovor o europskom mehanizmu za stabilnost i u odnosu na neke relevantne dijelove sekundarnog zakonodavstva. Mi smo postupali, radimo e, zajedno s komisijom e, u nastojanju da pružimo tehničku pomoć, odnosno našu ekspertizu. Međutim, važno je podsjetiti da je Eurogrupa ta koja odlučuje hoće li pružiti financijsku pomoć i pod kojim uvjetima. Eto, e, toliko za početak, za uvod. E, nadam se da ćete imati pitanja. Hvala. Hvala vam lijepo i hvala na vaše spremnosti da ste onoliko transparentni koliko je gotovo moguće što se tiče pitanja vezanih uz trojku. To je nešto od zanimanja našem odboru i naravno nije nešto što možemo e, u javnom smislu ostvariti što se tiče Međunarodnog monetarnog fonda. Dakle, drago nam je da to možemo zajedno sa Europskom središnjim bankom, odnosno putem njih napraviti. Mislim da možemo odmah preći na pitanja. Najprije Europski pučani, Jean-Paul Gozes. Si, e, hvala, gospođo predsjednice. Hvala, gospodine dragi. Možda je rano pitati vas koje će biti i posljedice izbora gospođe Merkel. E, možda je dakle zato pre rano jer ne znamo ni kakva će biti vlada. Pa ću se vratiti na ulogu supervizora Europske središnje banke. E, drago nam je čuti da je došlo do sklapanja interinstitucionalnog sporazuma, čiji je cilj veća transparentnost i zaštita povjerljivosti. E, međutim, sada počinje komplicirano razdoblje, a to je provedba e, odredbi ovog sporazuma koji je sigurno e, interesantan. Ja znam da vi ste također zaduženi za provođenje jedinstvenog skupa pravila i znam da imate vrlo delikatnu ulogu odnosno da morate postići ravnotežu između vas kao supervizora i vaših uobičajenih e, uloga kao e, središnje e, banke. I sad u sklopu toga i s tim u vezi htio bi znati kakvu, kako vi vidite sebe jednog dana u bankovnoj, Europskoj bankovnoj uniji. Hvala vam. Vaše pitanje bih sagledao u širem kontekstu e, kojim se zapravo pitamo kako je stanje pripremnih aktivnosti na radu na jedinstvenom nadzornom mehanizmu. I rekao bih samo da e, uz određenu dozu zadovoljstva e, možemo vidjeti da se brzi održiv ako ostvaruje u smjeru spremnosti toga da preuzme svoje aktivnosti unutar odredbe koje se bavi jedinstvenim nadzornim mehanizmom. Dakle, interne pripreme već su dobrano na putu i do sada smo e, pojačali naš napredak uz bliskom suradnjom između nacionalnih nadzornih tijela i Europske središnje banke. Dakle, Uspostavili smo konkretne strukture za pripremu jedinstvenog nadzornog mehanizma. Imamo e, radnu skupinu na visokoj razini i e, grupu za nadzor. E, imamo stručnjake iskusne iz nacionalnih vlasti i banka je zapravo spremna za provođenje ovog pripremnog dijela posla. Uz potporu ove pripravne faze, ukupno 78 ljudi e, bez naknade dodijeljeno od strane nacionalnih nadzornih tijela Europske središnje banci. Postoje četiri ključna područja u kojima se e, stvaruje ovaj značajan napredak. Pobrojat ću ih samo, a kasnije mogu detaljnije o njima. Prvo ključno područje je razvoj priručnika nadzornog. Drugo važno područje je e, izvješćivanje o nadzoru. Treće ključno područje je razvoj e, okvirne regulative o jedinstvenom nadzornom mehanizmu i četvrto područje je pripremni rad koji je do sada obavljen o sveobuhvatnoj analizi koja uključuje procjenu bilanci svih banaka koji imaju nadzor, izravan nadzor, dakle oko 130 grupa koja obuhvaća oko 80% imovine banaka unutar e, eurozone. Dakle, ta se procjena temelji na tri stupa rizika, procjene bilanci i testiranju izdržljivosti. I još bih samo rekao nešto o rokovima. Dakle, značajan napredak tijekom proteklih mjeseci uh, uvelike se oslanja na naporan rad središnje banke, kao što sam rekao, uh, nacionalnih nadzornih tijela. Vremenski okvir za uspostavljanje jedinstvenog nadzornog mehanizma unutar rasporeda koji je bio predviđen e, regulativom, dakle jedne godine od odobrenja samog zakonodavstva. Nas dovodi do toga da ćemo parlament izvještavati tromjesečnim e, izvješćima koje će također biti prosljeđena i komisiji i vijeću. Hvala vam. Um, imamo još nešto, još jedan podatak, a to je moguće glasanje na plenarnoj u prosincu o imenovanju predsjednika i podpredsjednika jedinstvenog nadzornog mehanizma ukoliko sve postupke na vrijeme odradimo. Dakle, to bi bio dobar poticaj. E, što se tiče socijalista demokrata, Lisa Ferrera. Zahvaljujem, govorit ću na portugalskom. Možete li mi samo resetirati vrijeme? Dakle, gospodine dragi, zadovoljstvo mi je što ste nam se pridružili. Još jedan puta vam želim izraziti dobrodošlicu. I kao što sam već rekla, zahvalila bih vam se na vama, Europskoj središnjoj banci, na uloženom trudu i na radu na spašavanju eura e, koristeći izravne monetarne transakcije. Ali vaša banka je sastavni dio trojke, a to je dosta kompliciran, složen model. U slučaju zemlje poput Portugala mi smo praktički e, u potpunosti slijedili e, sve što je predviđeno, a rezultat je bio recesija koja je bila dva put gora nego onoga što je bilo predvođeno. Dakle, nezaposlenost je bez presedana i dug i doista ima, iznosi ogroman postotak našeg BDP-a. Državni dug je dakle još uvijek preko 7% i postoje neki znaci oporavka, no to je još uvijek pre slabo. I kao član trojke, kao članica trojke i što se tiče izravnih e, monetarnih transakcija, što možete za budućnost reći državi poput Portugala? To bi bilo prvo pitanje, a drugo je uloga Središnje banke kao jedinstvenog nadzornog tijela. Imam zapravo dva manja pitanja unutar toga. Prvo se tiče početka funkcioniranja rada. Dakle, što se tiče revizije kvalitete aktive, kako zapravo to možete učiniti bez toga da se najprije e, uvede mehanizam o rješavanju banaka? A drugo, drugi dio pitanja se tiče jedinstvenog fonda za rješavanje banaka. Ja sam izvjestiteljica za taj dosje. Dakle, taj dosje će biti financiran e, iz banaka kroz 10 do 14 godina i kako je to moguće napraviti bez jedne zajedničke zaštitne mjere. Dakle, nekog načina da se ponudi zajem u trenutku kada će to biti potrebno. A taj bi zajam trebao biti na raspolaganju od e, samog trenutka kada ovaj fond počne funkcionirati. Jer inače bi dovelo u pitanje cijeli uspjeh toga. Hvala vam. Što se tiče pitanja, dijela pitanja o Portugalu, e, kao što ste rekli, pokazuju se prvi znaci oporavka što se tiče fiskalne strane, uvijek je važno ono što govorimo, to je da e, države ne bi trebale e, krenuti zapravo suprotnom smjeru unazad na polju fiskalne konsolidacije. I dakle, to sam rekao već više puta, fiskalna konsolidacija trebala bi podržavati rast. Dakle, tekući rashodi bi trebali biti niži i trebalo bi se manje koristiti porezni mehanizmi. E, sljedeće, potrebno je u potpunosti provesti strukturne reforme. I neke države ih moraju provesti pretežno što se tiče tržišta proizvoda i usluga i tržišnog natjecanja, druge, držište, druge države to najprije trebaju činiti na tržištu rada, no nastavak tih strukturnih reformi je od ključne važnosti. Kako bi se dakle održio oporavak i kako ne bi došlo do ponovnog povratka na neravnotežu. Što se Portugala tiče, e, mnogo se može napraviti u području privatizacije. To je još jedno područje koje ne treba smetnuti suma. No rekao bih da nedavna povijest pokazuje da čak i najmanji znaci e, vraćanja unatrag što se tiče fiskalne konsolidacije uzrokuju e, brutalnu reakciju tržišta. Dakle, vidjeli ste bodovne razlike na najmanji znak da bi nešto moglo poći po zlu, e, one će se odmah podići prema gore i isto tako brzo se mogu spustiti prema dolje. Dakle, to nije nešto što možemo jednostavno zaboraviti. Tržišna disciplina postoji i ona će ostati prisutna, a to moramo uzeti u obzir u svemu što činimo. Druga točka, kako možemo, drugo pitanje, kako možemo reviziju kvalitete aktive provesti bez jedinstvenog mehanizma za rješavanje banaka koji je već proveden. Dakle, mi mislimo da bi on trebao već postojati u trenutku kada Središnja banka preuzme svoje zadaće. To i jedan rok koji si moramo sami nametnuti, dakle e, rok da u kratkom vremenskom razdoblju odobrimo mehanizam za rješavanje banaka, ali naravno pitanja ovdje dolaze i recimo samo nacionalni mehanizmi za zaštitu. Dakle, što se tiče kvalitete, revizije kvalitete aktive i stresa i testa izdržljivosti, kako bi oni bili vjerodostojni, moramo već uvesti nacionalne zaštitne mehanizme. I Europska središnja banka će e, napraviti svoju reviziju kvalitete aktive u jednom procesu o kojem možemo kasnije raspravljati i na način o kojem možemo raspravljati kasnije, a svoje rezultate rezultate unutar e, svoje rezultate nadamo se da će, da će oni postojati i da ćemo ovaj dio posla odraditi, ali ako ne, također nacionalna tijela će morati svoj dio posla odraditi, barem u idealnom scenariju. I konačno što se tiče e, zaštite e, da, mehanizma za rješavanje banaka, razdoblje od deset godina, po našem mišljenju, zapravo nije dovoljno ambiciozno. To je predugo razdoblje i također se slažem s vama da u međuvremenu da bismo trebali imati nekakve linije kredita, neke zaštite na raspolaganju. Ovdje se neće raditi o transferu, jer će se to zapravo oporaviti i refinancirati kroz industriju, no u svakom slučaju tako nešto bismo trebali imati. Hvala. Zahvaljujem u ime Silvija Dobar dan gospodine predsjedniče, dobrodošli na sastanak našeg odbora. Bio mi interesantan drugi dio vašeg izlaganja. Imate li namjeru možda povući se polako iz trojke jer vi ste rekli da morate dati tehničku pomoć, tehnički savjet, stručni savjet i rekli ste međutim da je Eurogrupa ta koja donosi odluke. A to je upravo ono što je važno za građane. Tko je taj koji donosi odluke trojke? Jeste li vi samo jedan od savjetodavaca ili je trojka e, koja je inače entitet koji nema nikakvu pravnu e, osnovu u ugovorima e, ta ili je to Eurogrupa i ko konkretno je taj koji je odgovoran? with the beginning of the početkom krize svi dionici zapravo su predložili da se formira trojka. Europska središnja banka je koliko god je to mogla zapravo nudila svoje savjete, svoje stručne savjete i ova institucija, vlade, Eurogrupa, komisija, Međunarodni monetarni fond, svima smo nudili to. A na ovu ulogu smo zapravo doživljavali kao nešto što će potrajati dok god traji kriza. No, dugoročno gledano, svakako eh, ne doživljavamo Europsku središnju banku kao dijelom trojke. To bi bio odgovor na vaše pitanje. But in this case, who is no u ovom slučaju tko donosi odluke? Što mogu reći ljudima kada me pitaju dugoročno, kada završi kriza, kako će to izgledati, kada možemo odlučiti da će neko, doći do toga da će netko donositi odluke, ne samo davati savjete. E, Eurogrupa donosi odluke, a ne trojka, jer ona odlučuje koje će programe financirati. A za to se koriste nacionalni proračuni sa nacionalnim dobreznicima, doprinosima i sa novcem nacionalnih poreznih obveznika. Dakle, Eurogrupa je ta politička institucija, ako to tako možemo nazvati, koja donosi odluke o programima. Što se središnje banke tiče barem, trojka ima savjetodavnu ulogu. A Eurogrupa može ili ne treba prihvatiti vaš savjet. Želite li želite još komentirati to? E, kada sa skupinom djece razgovaram tko je odgovoran za nered u kući, to je više manje slična situacija kao i ova. Da, ali Eurogrupa se može, ovoga, oni bi bili, njima bi lijepo zvučalo da ih nazovete skupinom djece. Dobro, vraćam se na svoj prethodni komentar u ime konzervativaca reformista Durke Epping. Hvala vam. Činjenica da e, federalne rezerve su odlučile da neće smanjiti e, kupovnu moć, već će pričekati znak ove daljnjeg održivog gospodarskog naprenka, e, me dovodi do pitanja šta smatrate kvantitativnim olakšavanjem. Krajem 2011. banka je započela sa programom LTRO koji je trilijun evra ponudio i veliki iznose europskim bankama sa niskim standardima, standardima kolaterala. A kontaktna grupina, skupina za tržište financija je prema Wall Streetu zapravo komentirala dugoročnim dugorečnim, opadanjima e, financijskog tržišta. A prema Corriere de la Sera također postoji spremnost na izdavanje novih dugoročnih zajmova ukoliko je to potrebno. I možete li komentirati na taj stav e, kontaktne skupine i izjavu gospodina Likanena. Dakle, hoće li započeti se novim, s novim krugom zajmova LTRO-a, pod kojim će se to okolnostima dogoditi, a dobio mi dojam da zapravo e, nećete uskoro se s time uhvatiti u koštac. Thank you. Your impression is right. Da, pravu ste, rekao bih samo nešto što se tiče LTRO-a. Dakle, ukupni povrat iznosa na dobrovoljnoj razini kroz tri godine e, trebao je biti 310 milijarde eura, a to bi odgovaralo 63,5% neto likvidnosti koja je zapravo unesena u sustav na samom početku. Sada s jedne strane to je dobar znak jer pokazuje da su zapravo banke manje ovisne o financiranju. Središnje banke zapravo se same mogu financirati bilo putem tržišta, bilo e, putem depozita ili pak e, razmjenom nekih kreditnih linija na međusobnoj osnovi. No s druge strane e, Markets Watch, odnosno kvantitativna analiza likvidnosti, može reagirati tako da će povećati kratkoročne stope e, zajmova. E, mi smo i ponudili neke svoje smjernice koje se razlikuju od onih u Velikoj Britaniji, Japanu ili SAD-u no istovremeno mi smo spremni upotrebiti bilo koji instrument, uključujući još jednu, jedan krug LTRO zajmova, kako bismo održali kratkoročna e, tržišta novca i to na razini e, na koju nas poziva zapravo naša procjena srednjoročne razine inflacije. Želite li još komentirati? Ne, zatim možemo prijeći na zelene Sven giggled. E, dobro došli, predsjedniče. Imam samo nekolicinu pitanja koja se tiču e, trenutnog stanja sa provedbom jedinstvenog nadzornog mehanizma. Dakle, prije svega predviđa se striktna razdjela između monetarnog i monetarnih i nadzornih politika i vi ste vrlo jasno potvrdili to načelo, pa bih vas zbog toga želio pitati da li će zapravo od danas započeti sastanci nadzornog tijela e, unutar središnje banke kako bi se pobrinuli da postoji stvarna odvojenost na razini donošenja odluga. Ili planirate čekati dok predsjednik i potpredsjednik ne dobe službeno imenovanja? Nadalje, hoće li postojati e, jasno odvojeni napredak u smislu karijere unutar središnje banke, tako da osoblje s ove nadzorne strane će se usuditi donositi odluke e, bez obzira što o tome mislila ova monetarna strana hjerarhije. Nadalje, predviđa se u regulativi e, testiranje, testiranje kvalitete e, aktive i testiranje bilanci. Dakle, možete li potvrditi da će se obveznice vlada koristiti u smislu takvih aktivnosti? I konačno, hoće li se Europska središnja banka pobrinuti da procjena bilanci e, na nacionalnoj razini neće biti da nju neće provoditi samo nacionalni nadzornici, već i nezavisni stručnjaci, kako bi kontrolirali ne samo vrh e, središnje banke, već i e, formiranje tih bilanci kako konačni rezultat ne bi doveo ni do kakvih sukoba interesa. Hvala. Ponovit ću da načelo odvojenosti u donošenju odluka se u potpunosti provodi i da je naše iskustvo u središnjoj banci, ali i iskustvo drugih središnjih banaka koje imaju nadzorne ovlasti, da već imaju dugo iskustvo u tome da se takve dvije funkcije mogu provoditi i to bez da se jedna eh, nameće drugoj. Jedno od vaših pitanja ticalo se toga da li mogu potvrditi i mogu potvrditi da se revizija kvalitete aktive i procjene bilance, da će to provoditi Europska središnja banka, eh, nacionalna nadzorna tijela i nadzorna tijela treće strane. Dakle, drugim rečima očekujemo suradnju e, drugih država članica, odnosno njihovih nadzornika da se međusobno prate, ali isto tako da to dolazi od strane nezavisnih konzultanata iz privatnog sektora. Da li je to zahtjev za sve države članice? Da, jest. Dakle, postojeće e, objavit ćemo cijeli niz natječaja kroz koji će se zapošljavati konzultante na nacionalnoj razini. I mi ćemo za, otvoriti natječaj za jednog privatnog konzultanta kojeg će zaposliti Središnja banka. Općenito, revizija kvalitete aktive i bilanca su korisni samo ako su vjerodostojni i kako bismo to ostvarili moramo učiniti sve što je nužno. To je naš stav. Inače će biti u potpunosti beskorisni, a čak možda i kontraproduktivni. Tako da jedan od rezultata koje očekujemo iz ovih testova o kojima smo govorili, procjene rizika, bilance, aktive, je da se zapravo rasprši magla koja obavija bilance banaka u eurozoni i Europi. Dakle, u nekoj mjeri postoji jedno pretjerivanje, ali najbolji način da se na to reagira jest eh, ne da se stalno to ponavlja, već da se jednostavno rasvijetli situacija. I to je način na koji mi želimo ova testiranja provesti. Također bih rekao da je rezultat zapravo jednako važan kao i sam proces, jer kako bismo ostvarili svoj cilj, a to je razjašnjavanje ovog pitanja, moramo biti iznimno transparentni u tom procesu i pobrinuti se, kao što ste sami rekli, da se u svakoj fazi procesa u obzir uzima mogućnost sukoba interesa. Dakle, to je stajalište središnje banke, ali mislim da će i na tijelo na nacionalnoj razini imati takav stav, kao što sam već prije spomenuo. Imamo vrlo dobre odnose između ta dva tijela i to je zapravo od ključne važnosti kako bismo napredovali. Također ste pitali hoćemo li e, da staviti naglasak na državne obveznice. O tome moramo donijeti odluku, još se nije raspravilo i radna skupina na visokoj razini se zapravo nije uhvatila koštac s tim pitanjem. No, želimo biti u potpunosti vjerodostojni, kao što sam već rekao, tako da će e, ova skupina na visokoj razini, zapravo eksante e, nadzorni odbor, oni će to raspraviti i e, izaćemo jedno priopćenje o reviziji kvalitete aktive to dopada najkasnije. I tu ćemo se pozabaviti svim ovim pitanjima. A što se tiče nadzornog tijela, neće taj odbor imenovati središnja banka, već države članice. Dakle, o njima ovisi E, i na njime da subnadzorni odbor imenuju. Ali vi možete sazvati sastanke o tome što još niste učinili. Još nitko nije imenovan, dakle sa kime ću sazvati sastanak ukoliko nemamo članove. Dakle, ukoliko se ne sazove sastanak, e, kada ćete imati članove, neće postojati demokratska kontrola. Ne, demokratska kontrola postoji. Cijelo vrijeme izvještavamo o radu e, skupine na visokoj razini. A nju sečnjava većina ljudi koje će također se nalaziti u nadzornom odboru. Ali još jednom, države članice će imenovati nadzorni odbor, a ne Europska središnja banka. Tako da smo mi u njihovim e, rukama u tom smislu. No, u međuvremenu želimo djelovati u dobrom smjeru, brzo, jer ne želimo zaglibiti i zapeti na tim vrlo važnim institucionalnim koracima. E, te korake moramo provesti, odluke moramo donijeti, no međuvremeno radimo dalje. Dakle, i mi moramo a, sazvati ovu skupinu koja se bavi eurom ukoliko ne nastave, ubrzaju s tim imenovanjima. U ime Goja Nikola Šuntes. Kire provedre, η ερώτησή eki me to u vezi s ulogom Europske središnje banke koja je jedan dio trojke. Riječ je o nečemu o čemu ste i vi nešto rekli. Nedavno je ministar gospodarstva iz Grčke rekao da je dug Grčke dostigao razinu 180% BDP-a. ta izjava zapravo odbacuje odgovornosti to jest htio sam reći da je trojka objavljivala drugačije brojke govorila je 160 i tako dalje još jedan dio trojke je s druge strane dao izjave prema kojima se govorilo o drugim brojkama. Tako da trojka, a Europska središnja banka je dio trojke, trenutačno ocjenjuje program spasa za Grčku i želi ustvrditi što zapravo nedostaje. I sad moje pitanje je, što nam govori jedna trećina trojke, Europska središnja banka. Dakle, je li grčki dug održiv i da li se vi slažete s onime što je rečeno, a to je da dug mora pasti između 100% BDP-a da bi bio održiv. Te posljednja stvar, u Europskoj središnjoj banci govorite o restrukturiranju duga. Imate li nekoliko scenarija na umu? Recite nam što mislite. Um, Dopustite mi da kažem da ovo pitanje zapravo znači da li Grčka treba jedan treći program. Mislim da je malo preuranjeno postaviti to pitanje zato što uh, drugi program za Grčku ide do 2014. do kraja 2014 a onda će program EMF-a nastaviti se do početka 2016. Tako da malo je teško sada govoriti o programima koji će uslijediti. Osim toga, takva će odluka odnositi o pristupu e, tržištu na Grčkoj do kraja sljedeće godine, a to je vrlo teško prognozirati unaprijed. Što se tiče uloge Europske središnje banke u Trojci, to sam već ranije komentirao. Budući da je ECB odgovoran za monetarnu politiku, dobro je da smo dio trojke u ovim teškim vremenima krize. Ne pružamo e, financije i programe financijske pomoći, ali Europska središnja banka pruža e, financijsku pomoć bankama u Grčkoj, ali i u ostalim zemljama. Tako da želimo biti dio trojke, jer na taj način s našom stručnošću i znanjem pomažemo u pripremi monetarnih programa. Ne bih imao ništa više za dodati ovome što sam rekao. Ispričavam se. Vraćam se na prvo pitanje niste odgovorili na to pitanje. Koji su odnosi između Europske središnje banke te Međunarodnog monetarnog fonda? MMF tvrdi da grčki dug nije održiv i donosi prijedloga. Što vi mislite? Je li taj dug održiv? Dakle, budući da prelazi 180% BDP-a, smatrate li vi da je to održivo ili ne? Frankly, we see no reason the... Trenutačna procjena je da je dug održiv i nemamo zašto promijeniti tu procjenu. Don't think Mislim da nećete dobiti ništa više o tome. Dakle, 180% BDP-a, dug od 185% BDP-a izgleda održiv. Gospodin Terho. Gospodine dragi, htio bih vam postaviti jedno pitanje o dugoročnim politikama. U sjevernim zemljama kamatna stopa već dugo vremena niska, a u vašem uvodu ste spomenuli koliko su važne politike prilagodbe za budućnost. Europska središnja banka donosi odluke o kamatnim stopama no ako postoji i najmanja sumnja da će kamatne stope porasti, na tržištu će se pojaviti nervoza. I ja se zapravo osobno se malo brinem. je li sadašnja kamatna stopa stvarnost? Dakle, tržišta očekuju da će biti normalna. I sad pitanje je u kojim okolnostima možemo očekivati povećanje kamatne stope i je li to predvidivo u sljedećih nekoliko godina? Isto tako zabrinut sam je da li ova trenutačna kamatna stopa potiče zaduživanje, a što s političke strane želimo izbjeći što je više moguće. Thank you. Hvala vam. Trenutačne smjernice tvrde da će kamatne stope ostati na ovoj razini ili čak niže kroz neograničeno vrijeme, za, dakle još nije definirano. Te su smjernice definirane na našoj procjeni inflacije srednjoročno. Inflacija je pala u kolozu sa 1,6 e, u srpnju na 1,3. I očekuje se da će ostati ispod 2%, dakle na nižoj strani, kroz jedno duže razdoblje. S obzirom na slabost gospodarstva, s obzirom na visoku nezaposlenost, dakle to je naša srednjoročna procjena i naša monetarna politika čiji je zadatak zadržati stabilnost cijena, stabilnost cijena uz oba smjera, dakle i prema gore i prema dole. Zato smo dakle i donijeli te smjernice. Tako da očekujemo trenutačne razine kamatne stopa ili čak niže. Istovremeno, očekivanja za inflaciju su dakle da će ostati isto. I to je gospodarski scenarij s kojim ćemo se suočavati kroz nadolazeće razdoblje. Isto tako, istina je, a vjerujem da je to u pozadini vašeg pitanja, da niske kamatne stope kroz dugoročno razdoblje podrazumijevaju određene rizike. A to znamo i to smo vidjeli u prošlosti. Tako da pazimo na rizik koji bi to moglo predstavljati za financijsku stabilnost, dakle te niske razine kamatnih stopa. I ako to želimo izbjeći, moramo djelovati kroz makroprudencijalne instrumente. To je okvir. E, do sada smo vidjeli jako, jako malo dokaza da se to doista i e, događa. Drago mi je da ste spomenuli makroprudencijalne e, instrumente. Želite li vi još nešto komentirati? Onda u ime Pučana Gospodin Langen. Mjere koje je Europska središnja banka poduzela do sada, ja sam ih u načelu uvijek podržavao. I smatrao sam da je banka najbolja institucija koja se najbolje ponašala za vrijeme ove krize. Tako da moram proturječiti kolegama koji su po deset ili dvanesti put spomenuli trojku. No, e, htio bih se nadovezati na, ono što je rekao gospodin Gigold i reći nekoliko riječi o odvajanja monetarne i nadzorne politike. Rekli ste da će ta dva područja biti strogo odvojena u monetarnoj politici, dakle, ste neovisno tijelo, no mora postojati nadzorna kontrola ili od strane parlamenta ili vlada, a mislim da se o tome nije raspravilo dovoljno na koji način će se taj nadzor provoditi. Dokle god postoje problemi u određenim područjima. Rekli ste da ćete u prosincu odlučiti o predsjedniku i o zamjeniku predsjednika. Dakle, morali biste već započeti s odlučivanjem o dakle, nadzornom tijelu te o razini kontrole na nacionalnoj razini. Zatim fond za oporavak bi trebao biti spreman do siječnja 2015. Što, što možete reći o prijedlogu gospođa Psusan? Ne smatrate li da bi to bilo malo opasno? s obzirom na to da tijelo zaduženo za monetarnu politiku i nadzorno tijelo bi bilo u istoj instituciji. Te moje zadnje pitanje. Monetarna politika. Politika SAD-a i e, Japanske središnje banke. Dakle, oni ciljaju na niske kamatne stope i kvantitativno olakšanje. A sada čujemo da su niske kamatne stope prijetnja mirovinskim sustavima, i zapravo sve ono što gradi socijalni sustav u Europi. Hoćete li pokrenuti međunarodne rasprave? E, o tome da se vratite dakle na sustav koji se temelji na kamatnoj stopi. Hvala vam. Bilo bi dobro da osnujemo fond za oporavak ne za deset godina, već e, naravno što prije moguće. Slažem se s vama da Europska središnja banka ne bi trebala imati ništa s tim fondom. No ne znam je li to e, nekome još palo na pamet. Europska središnja banka ne bi trebala imati i neće imati ništa s tim fondom. Jednako tako, točno je, to jest istina je, dokle god taj fond ne bude imao dovoljno sredstava, postojat će mogućnost da fond pozajmi novac iz nekog drugog izvora. I tu postoji čitav niz mogućnosti. I zapravo o tome se raspravlja, to je još vrlo u ranoj fazi. Neki smatraju da bi Europski stabilizacijski mehanizam mogao posuđivati sredstva Europskom fondu za oporavak. Nisam siguran je li to moguće s obzirom na odredbe sadašnjeg e, sporazuma, no taj problem postoji i morat će se rješavati. Što se tiče vaše druge točke o članovima u nadzornom odboru, mogu reći ono što sam ranije rekao. Dakle, zemlje članice imenuju članove tog odbora, a ne Europska središnja banka. Tako da jednom kad budu zemlje članice imenovale svoje nadzornog odbora, tek onda će se ti sastanci moći organizirati. Što se tiče niskih stopa, kamatnih stopa, cijenim vašu zabrinutost utjecaja niskih kamatnih stopa na gospodarstvo, na osiguranja, životna osiguranja, e, mirovine, te štediše. Zapravo svi štediše vide da se njihova štednja kažnjava niskim e, kamatnim stopama i to već duže vremena. Ono što ovdje e, radimo je definiranje monetarne politike za cijelo europodručje, eurozonu. Zatim, e, zamolio bih vas da pogledate kretanje kamatnih stopa u Njemačkoj u posljednjih 3 do 4 mjeseca. One su porasle, iako su naše kamatne stope ostale na istoj razini. A razlog tomu je taj da kamatne stope u Njemačkoj su dugo vremena umjetno održavane niskima, zato što je Njemačka bila sigurni raj za dotok kapitala sa zapada. Sada, kako se vraća povjerenje, vidite da pokretanja na međunarodnoj sceni mogu imati učinke dizanja kamatnih stopa na državne obveznice u Njemačkoj razgovaramo s eh, kolegama mm, diljem svijeta. Naravno, te rasprave ne dolaze do razine koordinacije. Govorimo o razmjeni informacija, o razgovorima, o raspravama. I pogotovo razgovaramo o pitanjima financijske stabilnosti. A sada u ime Pučana gospodin Zalba. Hvala vam. Gospodine e, dragi, želim vam dobrodošlicu. Drago mi je e, što čujem od vas da postoje pozitivni znakovi oporavka i naša kolegica Ferreira je to spomenula o situaciji u Portugalu. Ja se potpuno slažem s njom. Bankarska unija će omogućiti gospodarski oporavak, no moramo biti svjesni činjenice da će se to dogoditi u srednjem do dugom roku, kratkoročno kredit će postati je još uvijek problem i to pogotovo kredit malim, kreditiranje malih i srednjih poduzeća. Ja sam također zabrinut, kao što je spomenuo i zastupnik Langen, za držanje niskih kamatnih stopa, ali zabrinut sam iz jednog drugog razloga, zato što mislim da neće imati stvarnog učinka na gospodarstvu u nekim zemljama. 25% malih i srednjih poduzeća, dakle za 25% malih i srednjih poduzeća je još uvijek prvi problem, najvažniji problem. To ne znači da ovo ostalo ne predstavlja poteškoću. Oni koji uspiju doći do uh, financijskih sredstava, to uspijevaju, uspijevaju dobiti ta sredstva po pet puta većem trošku. Europska središnja banka je spremna ubrizgati likvidnost, no ono što bih ja htio čuti jest ako se konkretizira dakle ta nova injekcija financijskih sredstava, kako se može zajamčiti da će ta likvidnost doći do stvarnog gospodarstva? A da ne bude posvećena rješavanju javnog duga. I na tome inzistiram. Kako zajamčiti da ako se doista konkretiziraju dakle novo ubrizgavanje financijskih sredstava, kako se, to, kako se može osigurati da to doista dođe do realnog gospodarstva? Let me first agree with you that... Dopustite mi najprije da se složim s vama kad kažemo da su mali i srednja poduzeća stup našeg gospodarstva i to pogotovo u zemljama koje su najteže pogođene krizom. Isto tako, slažem se s vama kad kažete da su e, prepreke financiranju porasle za vrijeme ove krize. Dijelom je to e, zasluga i pogoršanja njihovog financijskog stanja. Ne smijemo zaboraviti da u velikom e, broju malih i srednjih poduzeća, dakle te, ta su poduzeća visoko zadužena. Osim toga tu je i čitav niz drugih čimbenika Dakle, to je um, nevoljkost banaka i nespremnost da financiraju u zemljama koje su pogođene krizom. Dakle, banke nisu spremne pozajmiti novac malim i srednjim poduzećima. I kao što ste i sami rekli, neke od njih kupuju državne obveznice umjesto da financiraju gospodarstvo. Tako da imamo slabost, e, slabu bilancu malih i srednjih poduzeća, imamo banke koje nevoljko e, pružaju kredite malim i srednjim poduzećima. I treći problem je zapravo nedostatak potražnje. Provedeno je istraživanje e, među malim i srednjim poduzećima. Dakle, jedno istraživanje bilo bankama se postavilo pitanje zašto ne pozajmljuju novac, a nakon toga provodimo i istraživanje s druge strane, to jest pitamo mala i srednja poduzeća zašto oni ne posuđuju novac. I prvi razlog kojeg navode je zapravo nedostatak klijenata, to jest manjak klijenata. A drugi razlog je e, što banke nisu voljne osigurati kredite. Tako da E, tok, tokovi kredita još uvijek padaju, a to je zbog nedostatka potražnje. No, poduzeli smo mnogo mjera. Ako usporedite, vrlo često e, ljudi uspoređuju naše programe s programima koji se provode u Ujedinjenom kraljevstvu. I vidimo da komponente poput dakle široki e, spektar kolateralnih sredstava i e, dugoročni, dugoročna otplata, to su sve komponente naših programa. A s takvim smo programima krenuli od kraja 2011. godine. Tako da poduzeli smo nekoliko mjera. Zatim smo odlučili e, o smanjivanju određenih e, aktive. Zatim smo e, odlučili osnivanje novih kreditnih potraživanja, tako da banke mogu iskoristiti kredit koji daju svojim klijentima kao kolateralno sredstvo. I nedavno, u srpnju ove godine, kada smo razgovarali o tome, a imamo mm, periodične rasprave, dakle o kolateralnom okviru, odlučili smo uvesti mjere koje će podržati financiranje malih i srednjih poduzeća, dakle, a to je smanjenje dobrovoljnog gubitka. Osim toga, i dalje radimo s Europskom investicijskom bankom te s Europskom komisijom kako bismo potaknuli e, razvoj tržišta i mm, pružili daljnu potporu malim i srednjim poduzećima. Ali u ovim programima imamo isključivo savjetodavnu ulogu. Ova pitanja sada malo predugo traju. E, gospođa Podimata u ime SND-a. Proedre, kirje proedre, sam minus to tema. ja još uvijek ponovno se vraćam na nisku kamatnu stopu zato što dijelim brige mojih kolega. Spomenuli ste, zapravo kolega govorio o situaciji u Španjolskoj. Željela bih reći da u velikom broju zemalja postoji problem nedostatka likvidnosti i postoje razlike između kamatnih stopa i to ogromna razlika. U Njemačkoj dolazimo do 1%, a u mojoj zemlji i u drugim državama se pozajmljuje sredstva i kamatne stope su od 7 do 8%. To je doista situacija u mojoj državi. Htjela bih reći, u posljednjih godinu dana tri od najveći, tri od najvećih tvrtki u mojoj država su dakle, premjestile svoje operacije u inozemstvo kako bi dobile kredite. A prošli tjedan je najveća tvrtka u Grčkoj, Johalko, dakle to je jedna velika tvrtka koja se bavi metalurgijom, dakle uspostavila je svoje sjedište u Belgiji kako bi dobila pristup zajmovima. To očito ima veze Dakle, to nije problem Španjolske ili Grčke. Moramo na jedinstven način e, regulirati i definirati monetarnu uniju. Sad, koje mjere ćete poduzeti? Ne želite imati unutar eurozone dvije skupine država. Well, uh, let me uh, try to, to give a... Dopustite mi uh, da vam prikažem kako fragmentacija danas izgleda. Na početku krize moramo sagledati uh, fragmentaciju s obje strane, dakle s financiranja i pozemljivanja. Na početku krize smo imali obje. Imali smo banke u zemljama u kojima su troškovi financiranja mm, bili znatno više od zemalja, od onih dakle ključnih zemalja, te tokovi likvidnosti su također bili puno niži. Taj smo problem gotovo potpuno riješili. U posljednjih šest mjeseci smo vidjeli da s povratkom povjerenja da su se domaće štednje vratile u domaće banke. Što smo tu radili? Dakle, pratili smo rast e, štednih uloga u svakoj zemlji, e, uračunali koeficijent dispersije i vidjeli, dakle, da je taj koeficijent na istoj razini na kojoj je bio 2007. godine. Tako da, glavna poruka ovoga je da je fragmentacija štednih e, uloga, dakle da je taj problem riješen sada. Drugi način financiranja, dakle kad banke moraju doći do obveznica, to još uvijek nismo riješili, no ipak se taj jaz smanjuje. Što se tiče pozajmljivanja napredak je znatno sporiji. I iako vidimo dakle da jazovi između stopa se smanjuju, ipak oni su još uvijek različiti. A postoje dobri razlozi za to. Ako razmislite o dakle riziku dakle pozemljivanja u jednoj zemlji dakle koja je mm, u financijskim poteškoćama, naravno da će to biti različito od zemlje koja nije u gospodarskim poteškoćama. A netko je to i od vas spomenuo, banke umjesto da pozajmljuju gospodarstvu, radije kupuju državne obveznice i imaju povrat koji je u redu što se tiče njihove profitabilnosti. Tako da postoje takva pitanja. No, ponavljam još jednom, ključni razlog je potražnja. Vidimo da postepeno naše politike utječu na gospodarstvo i da se gospodarstvo oporavlja. I kako taj napredak bude dakle išao dalje, bit će sve manje fragmentacije i bit će sve manje rizično pozemljivati gospodarstvu. No, dakle da e, državne obveznice nisu dakle na nultoj razini, zapravo bi sve vrlo dobro izgledalo. A sada e, riječ ima gospođa Luling u ime Pučana. E, hvala gospođo predsjednice, hvala gospodine predsjedniče. Gospodin Merš, koji je iz iste zemlje kao i ja, i koji ima velikog iskustva u Europskoj središnjoj banci nakon nekih problema koje ima u ovoj kući je dao neke interesantne izjave tisku u odnosu na provođenje jedinstvenog nadzornog mehanizma. Dakle, 130 e, banaka je subjekt predmet nadzora ovog mehanizma, međutim ostaje jedan dosta važan problem koji valja riješiti, a to je zaštitni mehanizam na engleskom backstop, kako se to kaže. Dakle, eh, treba utvrditi kako će se provesti podjela eh, potrebnog do kapitaliziranja između raznih vlada. Ukoliko recimo dođe do velikog manjka. Ja bih htjela od vas čuti malo detaljnije objašnjenje ovog problema. A sada e, jedinstveni fond za rješavanje banaka što je isto vrlo aktualno. Htjela bi da nam s tim u vezi pojasnite vezu između problema backstopa, zaštitnog mehanizma i ovog jedinstvenog fonda za rješavanje banaka. Ima li tu određene veze, jesu li to dvije stvari, je li riječ o stvarima koje se nadopunjavaju, ja ne razumijem dobro kako ih definirate. I još nešto, u jednoj interesantnoj e, knjizi koju je François Langlais, ugledni ekonomista, nedavno objavio, on kaže da je mondializacija... odgovorna za veliko nazadovanje u čitavom svijetu, a pogotovo u eurozoni još od 2007. godine. Ukoliko bi to bilo točno, e, povlačenje međunarodnog kapitala iz eurozone, smatrate li da je to jedan problem sam po sebi i je li to problem za upravljanje jedinstvenom valutom. Hvala. Hvala. Odgovorit ću prvo na drugo pitanje. Mi ne mislimo da se globalizacija smanjuje, mondializacija. E, ako pogledate priliv dotok kapitala od početka ove godine, vidjet ćete da je situacija upravo obrnuta. Kapital putuje slobodno u raznim dijelovima svijeta, stvara različite monetarne okolnosti, uvjete, utječe na promjene u kamatnim stopama i tako dalje. Federalne rezerve Čuli smo nedavno da su oni objavili svoju namjeru pa onda povukli hoće li dodatno reagirati ili ne, vidite da to utječe, da ima to svoje okolnosti i posljedice. Međutim, eurozona nije e, zapravo bila pod velikim utjecajem. Globalizacija se nikako ne, ne stišava, to je sasvim sigurno. Prvo pitanje se odnosilo na jedinstveni mehanizam za rješavanje banaka. Europska središnja banka je početkom mjeseca vidjela prijedlog, oni su tražili od nas mišljenje i mi ćemo to mišljenje službeno uskoro objaviti. E, jedinstveni mehanizam za rješavanje banaka je komplementaran jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Važno je da su se odluke usklađeno donose kako bi e, unija i financijsko tržište u ovoj uniji učinkovito funkcionirali. Postoje tu tri ključna elementa, jedinstveni sustav, jedinstveno tijelo i jedinstveni fond. Mi snažno podržavamo rok, dakle 1. siječnja 2015. godine kao početak rada ovog tijela. Dakle, dvije uloge koje ima banka, to je procjena kvalitete aktive i to je nešto što će raditi Europska središnja banka, ali sve ovo drugo će raditi e, jedinstveni e, mehanizam za rješavanje banaka. E, gledište banke je da u tom pogledu ona ostaje promatrač. Što se tiče pravnog temelja, naše pravne službe smatraju da bi mogući temelj za uredbu ovog mehanizma je članak 1.14 e, ugovora i mislim da je to mišljenje pravnih službi svih europskih institucija. Pravna služba vijeća je također obavijestila da je doista članak 1.14 dostatan kao pravni temelj. E sad, što se tiče zaštitnog mehanizma, odnosno backstopa, ovaj pojam se koristi e, u više značenja. Ono što mi smatramo pod backstopom u kontekstu jedinstvenog mehanizma e, rješavanje banaka, mi se nadamo da će za deset godina stvar, problem biti riješena. E sada, ako po isteku tih deset godina se stvar ne riješi, mora postojati i dalje mogućnost posuđivanja novca i to je ono što smatramo backstopom, zaštitnim mehanizmom. Dakle, mogućnost da e, jedinstveni mehanizam rješavanja banaka ima još neku instancu gdje se, e, koje se može obratiti ukoliko nema dovoljno e, sredstava. Hvala. A sada Emily Turunen za SND. Hvala. Prvo jedan komentar. Vi ste govorili o vezi s ostalim drugim bankama. Meni je to bilo interesantno jer ste rekli da vodite razgovore, ali da formalno ne postoji još nikakva struktura. E, naime, mi još uvijek nemamo globalnu financijsku arhitekturu, iako kriza traje već jako dugo, ali evo ovo je bilo u zagradama e, digresija. E, vaše nove uloge, poglavito uloga nadzornog e, mehanizma, odnosno supervizora. E, mnogi su vas o tome pitali, ali nismo čuli odgovor. Gospodin Dijsselblum je nedavno bio ovdje i on je rekao da je vrlo važan kvalitet procjene kvaliteta e, aktive, e, što je svima jasno, govorili smo o kredibilitetu u tom e, svjetlu, ali on nije imao nekih konkretnih prijedloga. Ni prijedloga o tome kako će se jamčiti neovisnost e, stručnjaka, ni e, kako će se jamčiti kvalitet e, ove procjene. Kako vi to mislite da će biti i kako vi uopće definirate neovisnost u ovom slučaju? Govorili ste o zaštitnim mehanizima, o backstopima i kažete da trebaju biti na nacionalnom nivou. Je li to realno za zemlje poput e, Španjolske, Grčke, možda čak i Francuske? Prvo, e, Procjena kvalitete aktive temeljit će se na jednoj detaljnoj metodologiji koja se trenutačno sprema u kontekstu priprema za jedinstveni nadzorni mehanizam. Ove pripreme, kao što sam rekao, e, će imati naravno koristi od e, iskusnih savjetodavaca, konzultanata i Središnja banka je objavila natječaj i slijedom tog natječaja angažirala vanjske savjetodavce. Drugo, e, funkcija vođenja projekta će biti centralno organizirana kako bi se pobrinulo da se čitava stvar provodi na konzistentan i neovisan način u odnosu na sve banke koje budu potpadale pod ovaj program. Dakle, e, centralno rukovođeno tijelo i taj e, aspekt načelo centralnosti neovisnosti se mora konzistentno primjenjivati. Nadalje, e, voditelji projekta će biti vanjski, neovisni, kvaliteta će se jamčiti i to u sklopu odgovarajuće metodologije kako bi čitav proces i njegovi rezultati imali odgovarajuću vjerodostojnost. E sad, što se tiče backstopova, odnosno zaštitnih mehanizama, moramo kao prvo uzeti u obzir da su u međuvremenu e, banke povećale svoje rezerve i mislim da je ovakav pristup u odnosu na procjenu kvalitete aktive primjeren čak i u odnosu na one zemlje koje ste vi ovdje istakli. Hvala. Emily, ja sam imala dojam da je ministar Dijsselblum bio prilično konzistentan. Možda je bilo nekih propusta u njegovim odgovorima, ali meni se čini da je upravo u pogledu ovoga bio vrlo decidiran. A sada Marijen Tyson iz kluba Evropskih pučana. Hvala lijepa predsjednice ja ću postaviti svoje pitanje na nizozemskom. E, hvala predsjedniku Dragiju što je došao danas ovdje na naš sastanak. Ja imam neke rezerve, a i neka pitanja. E, institucije već dugo rade zajedno, čitav niz zakona je usvojen, e, velike političke odluke su e, donesene, nestandardne mjere se provode i e, obavili smo veliki posao u smislu izbjegavanja krize i mislim da smo općenito gledajući na dobrom putu kad je riječ o sprečavanju budućih kriza i uspostavi povjerenja. Međutim, posao nije dovršen. E, jedinstveni mehanizam za rješavanje banaka još uvijek nije razrađen. Moje pitanje je sljedeće. Kada govorite o procjenama vrijednosti aktive banaka, uvijek postoji rizik. Ne smijemo nikad e, zaboraviti da su problemi mogući i s tim u vezi pitanje kako mi možemo biti sigurni, kako ćemo jamčiti da kada prvi put dobijemo neke negativne vijesti, e, da neće doći do panike, e, a nakon panike i do kaosa. Kako to možemo izbjeći? Jeste li vi svjesni postojanja tog problema, odnosno još uvijek nedovoljnog povjerenja E, koje, koje imamo i još uvijek nedovoljnu otpornost gospodarstva i financijskih tržišta. Tko će onda uskočiti? Je li to već bio predmet diskusija između institucija? sam isto pitanje postavila povjereniku Barnjeu i on je meni rekao da je on o tome raspravljao sa ministrima financija posljednjeg e, vijeća ECOFIN. I e, svi se slažu da moramo biti pripremni za loše vijesti. Je li centralna e, banka isto o tome razmišljala? I jesu li moji strahovi opravdani? Vaše bojazni su svakako opravdane, mi smo njih svjesni. I svjesni smo isto tako potrebe da e, moramo moći odgovoriti, reagirati na probleme. Mislim da je situacija ipak e, malo bolja danas zato što su banke u boljoj situaciji, imaju više kapitala i općenito govoreći meni se čini da je povjerenja više nego prilikom provedbe posljednjeg kruga testova otpornosti banaka. Naša procjena bit će sveobuhvatna, bit će vrlo stroga, jer nam treba vrlo jasan uvid u situaciju prije nego krenemo u izvršavanje uloge supervizora. Teško je reći kakve brojke možemo očekivati, ali ja vjerujem da će ova procjena, ove procjene poboljšati transparentnost i povjerenje. I zbog toga ja inzistiram na važnosti nacionalnih zaštitnih mekanizama jer oni su važni kako bi se jamčio kredibilitet procjene dakle čitavog e, procesa procjene kvalitete aktive. Jer ako toga ne bude, onda će svijet reći aha, oni su ove brojke iznijeli jer se naravno boje što bi se dogodilo da to nije e, tako. I upravo je zbog toga važno da oni koji su uključeni u ovaj proces e, budu vjerodostojni, odnosno da njihov rad bude kredibilan. I zbog toga nastojimo biti transparentni, e, dosljedni, e, strogi, e, neovisni, ali naravno i spremni reagirati ukoliko to bude potrebno. Hvala. A sada za Alde Ramon Tremosa. Hvala predsjednice. Gospodine dragi, dobar dan. Prvo pitanje odnosi se na bankovnu uniju. Europska središnja banka bit će supervizor u odnosu na neke europske banke. Za mene kao španjolca je dosta dobra vijest da će sve naše banke biti pod vašim nadzorom. Ali pitanje je tko mora i tko će platiti greške nadzora u Europskoj središnjoj banci. Drugo, ja mislim da kredibiliteta nema bez e, mogućnosti bankrota banaka. To se mora moći dozvoliti. Naime, e, mi znamo da se neke banke danas smatraju da su prevelikim, prevelike da bi propale. Isto tako e, znamo da ih je puno E, i znamo da postoje banke koje jednostavno moraju propasti. E, tko je taj koji će o tome odlučivati i kako će se to odlučivati? Što se tiče prvog pitanja, e, ko će platiti ako Europska središnja banka pogriješi? Ne želimo o tome ni razmišljati. Ali ono drugo što ste rekli je vrlo važno. Mi naime od početka tvrdimo trenutak procjene održivosti neke financijske institucije i potreba da se riješi njezina situacija su zapravo dvije različite zadaće i njih trebaju obavljati različite institucije. Europska središnja banka je ta koja će reći jedinstvenom mehanizmu za rješavanje banaka da neka institucija nije održiva. I onda je na njima kao što je neko to bio, bila nadležnost odbora za sistemski rizik, oni će reći što onda treba činiti s tom institucijom. Hoće li se dokapitalizirati, hoće li se prodati, hoće li se e, spojiti s nekom drugom, hoće li propasti. E, postoje brojne mogućnosti, ali sve te mogućnosti naravno imaju utjecaja na e, nacionalni proračun, na e, zapravo stanje e, štednje građana i stoga je upravo na ovom drugom tijelu, na mehanizmu da kaže što će se e, učiniti. Tu situaciju danas imate i u, u zemljama, postoji nadzorno tijelo koji kaže evo ova institucija nije održiva, e, nju se treba ili sanirati ili joj se treba pomoći, prodati ju ili spojiti s drugom institucijom. Dvije, te dvije zadaće su odvojene i to je, koliko je meni poznato, slučaj u svim zemljama članicama. Hvala. Ramon, ako želiš li potpitanje? Ako dozvolite, o ovome raspravljamo u okviru trijaloga o uredbi relevantnoj uredbi i razmatramo razinu fleksibilnosti kada je riječ o alternativama za banke koje su u problemima i o tome se još uvijek vode pregovori. Mario, ja imam pitanje za tebe. E, pitanje koje se odnosi na makrobonitetnu politiku i Europsku središnju banku. Makrobonitetna politika je naravno nešto što je novo, važno, važan instrument e, koji može koristiti Europska središnja banka kada bude preuzela e, tu nadležnost od trenutačno nadležnog tijela. Međutim, e, ovo može imati utjecaja na politiku upravljanja ove banke općenito jer e, naravno to neće biti bez posljedica na mogućnost davanja zajmova e, e, bankama. Dakle, ko što radi kada se dakle, makrobonitetna politika bude preklapala sa uobičajenom monetarnom politikom. U Engleskoj središnjoj banci imaju to riješeno organizacijski. A kako će to biti u Europskoj središnjoj banci? Mi radimo e, na tome. Makrobonitetna politika će potpadati i pod odbor, e, nadzorni odbor i pod upravni odbor Europske središnje banke. Mi finaliziramo načine suradnje E, putem posebnih e, sastanaka u vezi s ovim. E, finaliziramo oblike razmjene informacija, odnosno upravo sada radimo na odgovarajućoj organizaciji i aranžmanu. Naravno, na nama je i zadatak jamčenja financijske stabilnosti, no u svakom slučaju riječ je o nečemu čega smo i tekako svjesni. E, i znamo da moramo dati e, vama e, mogućnost da ovo na odgovarajući način kontrolirate. Moram priznati, to je sivo područje, odvajanje monetarne politike od makrobonitetne politike je nešto što omogućuju ugovori na neki način, e, uključujući i potrebu jamčenja financijske stabilnosti, odnosno stabilnosti cijena. E, primarni mandat je na kraju krajeva upravo to Europske središnje banke, ali možete imati lokalne probleme Makrobonitetna politika e, u eurozoni ponekad će rješavati i lokalne probleme, e, ekspanziju u nekim dijelovima e, eurozone, a ne u cijeloj eurozoni. Ali to nema direktne posljedice na monetarnu politiku. Koji je to dio uloge Europske središnje banke onda? Upravo o tome ovih dana raspravljamo, dakle ko što radi. Oprostite što sam se vratila na ovaj eh, eh, teški dio. Eh, nemamo puno vremena. Gospodin Bokroš mi maše, on nije na popisu govornika, ali izvolite, ako imate pitanje možete ga postaviti. Zahvaljujem predsjedniče. 2012. E, lipnju, gospodine predsjedniče, vi ste povijesnu izjavu dali, rekli da će Europska središnja banka učiniti što je god potrebno da spasi euro. E, možemo to prozvati jednom svjernicom koja je gledala unaprijed jer je imala izniman pozitivan učinak, ali ne i na monetarnu politiku, već prije na fiskalnu politiku. E, ona je spasila mnoge države od bankrota, no istodobno, kao što smo već čuli, mehanizam za monetarni prijenos zapravo nije savršen zbog toga što ima malo porasta e, zajmova i realnog gospodarstva. Dakle, nije li nekako povijesno gledano ironično e, da takve izjave usmjerene u na budućnost to zapravo učinkovitije kao zaštita fiskalne politike, dakle prije to, nego pomoć realnom gospodarstvu u smislu monetarne politike. Složio bih se s vama da je dakle, bio iznimno učinak naš e, mehanizam izravnih monetarnih transakcija, a da nije zapravo fiskalna zaštita. Dakle, izravna monetarne transakcije su instrument monetarnih politika i potrebno imati na umu da U tom trenutku rizici e, koje smo pokušavali riješiti kroz izravne monetarne transakcije su denominacija, što je zapravo bilo samo eufemizam za jedne, za vrlo destabilizirajuće mehanizme i događaje koje bi utjecali na Europu. Neki od, neka, neka od kamatnih stopa koje su prevladavale čak u eurozoni zapravo nisu bile e, opravdane, već jednostavno zbog e, nekakvih samo očekivanja i zapravo nečega što je išlo na uštrb, na eura. I to je ono što smo pokušavali riješiti kroz izravnu monetarnu transakciju i to je bilo dakle, to je bio cilj jedan za monetarne politike, jer ovakvi scenariji koji su su zapravo štetili našim osnovnim postignućima i osnovnim zadacima, to je stabilnost cijena e, srednjoročnom razdoblju. A uzevši to u obzir, vi znate koji su zapravo uvjeti za aktivaciju e, izravnih monetarnih transakcija, oni su vrlo e, kruti, dakle primarna kupovina e, koje preuzima država koja traži primjenu tog mehanizma. Tako da ne bih rekao da se zapravo uopće pokušavalo pozabaviti fiskalnim problemima pojedinih zemalja. A stav iza toga zapravo je bio i još uvijek je da ukoliko država ima e, neodrživu fiskalnu situaciju, da se zapravo ništa ne može učiniti kako bi to postalo održivom, odnosno niko ne može ništa učiniti osim te same države. A održivost bi zapravo e, trebala održavati kamatne stope koje se temelje na nekim e, osnovama, stvarnim osnovama i to je nekako bio korijen iz kojeg je proizašao taj mehanizam izravne monetarne transakcije, OMT. Još ćemo jedno pitanje čuti Filip Lambert i nakon toga kratka pauza za koju je Mario zatražio e, prije sljedećeg dijela rasprave o e, odboru za sistemski rizik Europske unije. Filip, izvolite. Dakle, vidim prema vašem pogledu da treba biti kratko, pa će biti. Spomenuli ste da zajmovi realnom gospodarstvu zapravo nisu odgovarali e, stopi povrata tih investicija u financijskoj industriji. Slažete li se sa time da financijska industrija zapravo je postala ovisna e, nekim stopama povrata koje su potpuno nekompatibilne sa realnim gospodarstvom? Da, doista. Doista je tako. I samo da se nadovežem na taj komentar, jedan dijelić onoga što se danas događa je da cjelokupna regulativa koju provodimo od početka financijske krize a, i dalje nastavljamo raditi na tome da je sve to usmjereno na to kako bi bankovni općenito financijski sustav bio zapravo manje rizičan na što je bio prije. Dakle, dalo bi se zaključiti da su e, ti povrati investicija niži na što su bili prije zbog toga što, kao što ste rekli, zapravo je postala jedna ovisnost o neodrživim e, profitima, no ukoliko imate nižu stopu povrata, imat ćete i nižu razinu rizika. No za to je potrebno određeno vrijeme. E, vremena treba i financijskim tržištima i financijskoj industriji da jednostavno prihvate tu činjenicu da će e, stope povrata biti i ostati niže. No istodobno i rizik će biti niži. Dakle, radi se o drugačijoj e, kombinaciji elemenata i ljudi bi to trebali početi shvaćati, uzimati u obzir. Naravno, danas je situacija takva da smo u puno boljem stanju nego prije tri godine. Banke danas mogu ponovno doći do kapitala na tržištima. Cjelokupna situacija se poboljšala što se tiče i povjerenja, tako da postepeno se čini da dioničari e, prihvaćaju ovu novu konfiguraciju niže stope povrata i niže razine rizika i na odgovarajući način zapravo reagiraju na to. No prije sam već spomenuo što se tiče e, ocjene kvalitete aktive, tu je ona važna Naime, kako bismo privatni sektor uvjerili da ulaže u bankarsku industriju, potrebno je ne samo imati nižu razinu rizika, već je potrebno i biti transparentan što se tiče bilanca banaka. I to bi, za to bi ocjena kvalitete aktive mogla se pokazati vrlo važnom. Dakle, da se kreditni tijekovi bankovnog sektora u smjeru realnog gospodarstva ponovno ostvare. Hvala, hvala vam lijepa. E, time možemo završiti sa ovim dijelom monetarne politike. E, kao što smo zatraženi kratka pauza, pet minuta otprilike i nakon toga nastavljamo sljedeću sesiju javne rasprave. E, iako krenemo ranije i Marija će prije moći napustiti nas i za pet minuta nastavljamo. Right, welcome back colleagues. We are now... Dobrodošli natrag. Sada ćemo prijeći na javnu raspravu još uvijek s predsjednikom Europske središnje banke, no ovaj put u njegovoj ulozi predsjednika Europskog odbora za sistemski rizik. Dakle, mi ćemo nekoliko uvodnih komentara od Marija i zatim prijeći na pitanje i odgovore. Zahvaljujem predsjedateljice, poštovani zastupnici. Zadovoljstvo mi je što vam se mogu obratiti danas kako bih vas obavijestio o aktivnostima Europskog odbora za sistemski rizik. Prije svega bih rekao da tijekom proteklog sastanka da je governor Karni proglašen iz Engleske banke prvim predsjedateljem e, Europske središnje banke. Dakle, od s obzirom da smo vidjeli neke ohrabrujuće e, razvoje događaja, e, imao sam nekoliko puta ponoviti da su ti, da je takav razvoj događaja tek u povojima i da još uvijek postoji opasnost od financijske nestabilnosti. Danas ću vas obavijestiti o radu Europske središnje banke, o tome kako se eh, bavi nekim tih rizika eh, u infrastrukturama osiguranja, bankarstva i marketinga odnosno tržišta financijskih. Također ću vas obavijestiti o procjeni provedbe prve, eh, prve preporuke eh, Europske banke i smjernicama o makrobonitetnim mjerama koje bi trebali pružiti pomoć eh, nacionalnim tijelima. Sektor osiguranja igra važnu ulogu kako u financijskom sustavu, tako i u cijelom gospodarstvu osim toga što preuzima rizik s koji ne žele snositi sama kućanstva ili poduzeća, također funkcionira i kao investitor ulagač. Istodobno postoji potreba da se pozabavimo mogućim rizicima i ranjivostima koji proizlaze iz osiguranja. Neka od njih imaju potencijal utjecaja na stabilnost financijskog sustava poduzeće za životno osiguranje, osobito ona koja obećavaju zajamčene povrate, zapravo pate zbog trenutnog okruženja kamatnih stopa s niskim, stopa s niskim kamatama. E, iz makrobonitetnog stajališta EIOPA je ispravno savjetovala poduzeće da promijene svoje poslovne modele. To je ključno kako bi se e, uhvatilo koštac s ovim problemom na njegovom izvoru, gospodarskom izvoru. Ukoliko se ti poslovni modeli ne izmijene, e, poduzeće za osiguranje bi moglo tražiti veće prihode ulažući u riskantnije, riskantniju imovinu. No istovremeno to bi njih ugrozilo, izložilo većim rizicima i dovelo do mogućnosti povećanja premije osiguranja. Poduzeći imaju ograničene mogućnosti da se pozabave takim, takvom ranjivošću ukoliko regulatorni režim e, se ne pozabavi time sam. E, ako to ne učinimo, zapravo bi se oslabila sposobnost sektora da ispuni e, jednu važnu ulogu koju mora odigrati u cijelom gospodarstvu. Priljevanje utjecaja na šire financijske sustave kroz neke zajedničke opasnosti i međusobne veze se zapravo ne može isključiti. Sektor osiguranja zapravo ima jednu sistemsku važnost, jedna je sve veća, a na međunarodnoj razini odbor za financijsku stabilnost je objavio popis e, sistemski važnih osiguravajućih kuća na globalnoj razini. Pet od devet su bile europske. Međunarodno udruženje eh, nadzornika za osiguranje razvilo je eh, okvir za eh, reakcije na razini politika koji uključuje učinkovitio rješavanje i veću, veći kapacitet apsorpcije. U SAD-u financijske institucije od sistemske važnosti, uključujući osiguravajuće kuće zapravo će potpasti pod konsolidirani nadzor sustava Američke središnje banke i osnažit će se e, bonitetni standardi na taj način. Europa također finalizira novi sustav e, Solvency 2 nastavlja se rad na tome i Europski parlament u tom smislu ima ključnu ulogu kao su zakonodavac. Dakle, Solvency 2, Solventnost 2, e, bolje se bavi e, s mogućnostima rizika u osiguravajućim kućama i procjenjuje njihovu sposobnost za mjerenje rizika. Taj novi sustav treba bi se moći e, uhvatiti u koštac s mogućim neočekivanim posljedicama nekih nestabilnosti tržišta, kratkoročno gledano, uključujući procikličke učinke jer se trenutno raspravlja o jednom paketu za dugoročna jamstva koji je upravo usredotočen na bavljenje tim pitanjem. mi smo dakle sudjelovali u gospodarske procjeni takvog, tog paketa, e, time se bavi EIOPA i zapravo smo podržali glavne zaključke do kojih su i oni došli. Uzevši u obzir ova pitanja koja sam naglasio, od ključne važnosti da ovaj paket ponudi odgovarajuća razina kapitala u svakom trenutku i potpunu transparentnost primjene. Svi rizici, e, sa svim rizicima bi se trebalo pozabaviti na odgovarajući način. Bankovni sustav u financiranju gospodarstva ima ključnu ulogu. Istodobno njegova uloga u financijskoj krizi e, ukazala je na cijeli niz ranjivosti. Trenutno se provode važni koraci kako bi se tim pozabavilo i kako bi se zapravo stvario jedan zdraviji bankovni sustav koji europski građani zaslužuju. I to je područje e, na kojem je ovaj parlament imao znatnu ulogu, odobravajući regulativu o jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Nadolazeća sveobuhvatna procjena bankovnog sustava koju provodi Središnja banka zapravo se provodi na način konzistentan sa preporukama Europskog bankovnog tijela. Ona su najavljena u ožujku ove godine i zapravo nude potencijal osnaživanja povjerenja u stabilnost banaka e, unutar jedinstvenog e, nadzornog mehanizma. Nadalje, to bi zapravo smanjilo troškove financiranja banaka i snizilo troškove zajmova kako za pučanstva, tako i za poduzeća. Za to je jasn, potrebna e, jasna komunikacija i e, vjerodostojni i učinkoviti eksante mehanizmi koji uključuju fiskalne zaštitne mjere gdje je to potrebno da se bilo kakve nedostaci kapitala e, apsorbiraju ukoliko se pokaže da postoje. E, u našem odboru za sistemski rizik gledamo zapravo dvije strukturne karakteristike europskog bankovnog sustava e, koje, koje su zapravo bile istaknute tijekom financijske krize. Prije svega veličina bankovnog sustava usporedno sa, relativnom, sa realnim gospodarstvom i s druge strane e, mogućnost gubitaka u nekim segmentima koji se tiču zajmova. U mnogim zemljama porast imovine banaka i sve veće korištenje kapitala pokazalo se neodrživim kad se pojave gubici zbog zajmova, neke države koje su morale podržati svoje bankovne sustave zapravo su bile pod prevelikim pristupom, a korištenje kapitala je e, ograničilo pristup realnom gospodarstvu. To se e, naravno pokazalo još jačim tijekom krize, a još uvijek je na putu našeg oporavka, smetnja na putu oporavka. U takvoj situaciji e, odbor za sistemski rizik i dalje razmatra o tome kako veličina bankovnog sektora u usporedbi sa realnim gospodarstvom zapravo može ponuditi e, socijalne i bankarske usluge. Odbor, naš odbor je također počeo raditi na tom pitanju. Tijekom krize gubici banaka su često bili koncentrirani određene segmente koje daju zajmove. U nizu zemalja e, gubici su zapravo zahtijevali e, velike intervencije javnog sektora u bankarski sustav. No, čak i neki e, nišni segmenti poput financiranja financiranja pojedinih sektora e, pokazala su koliko su zapravo ti sektori izloženi u Europskoj uniji. Primjerice to je e, građevinska industrija, automobilska industrija e, i industrija koja se bavi materijalima poput čelika i kemikalija. Odbor za sistemski rizik i dalje radi na tom polju, a sada bih se pozabavio ulogom CCP-a ili središnjih partnera koji su zapravo ključni dio našeg financijskog sustava. Kao što znate, zemlje G20 složile su se da svi da sve, svi e, vanbezanski derivati moraju dobiti odobrenje ovakvih partnera. I iako e, CCB ili središnji partneri nude neke pogodnosti za smanjenje rizika gospodarske prednosti, sve više postaje E, sistemski važni unutar financijskog sustava. Tu je uključen cijeli niz makrobonitetnih rizika. Procikličnost e, pravila e, marginalizacije CCP-a je od najveće, zapravo najveća briga. Povećanje marži i to pravodobno možda ima smisla iz perspektive nekog pojedinog e, partnera takve, takve naravi, ali isto tako povećava e, rizik od povećanja osjetljivosti cjelokupnog financijskog sustava. E, takva ranjivost može zapravo porasti što važniji postaju i središnji partneri CCB. ESMA je već uključila neke odredbe koje se bave tim pitanjem u svoje tehničke standarde, ali s makrobonitetne perspektive njihova iskoristivost bi se mogla dodatnim, povećati dodatnim mjerama za olakšavanje koje bi bile e, anticikličke naravi. E, za CCB je potrebni su i otporni e, planovi za sanaciju kako bi se nosili sa mogućnostima bankrota. I naravno postoji e, mogućnost opasnost zaraze, osobito između e, CCB-ova partnera koji se bave sličnim aktivnostima i to putem e, takozvanih e, dogovora o interoperabilnosti. E, CCB-ove je potrebno dizajnirati na takav način da se mogućnost preljevanja s jednog na drugi smanji. U tom smislu e, već su već je ESMA izdala određene smjernice. Na sve jedno, uzevši u obzir e, sistemsku važnost TCP-ova, e, važno je da postoji jedan cijeli niz alata koji će moći osnažiti njihovu otpornost na ovakve opasnosti od priljevanja. Legislativa Europske unije e, Odbor za sistemski rizik je dodijelila jasnu ulogu, primjerice prema odredbama regulative o europskim tržištima za infrastrukturu, EMIR, e, da nas se zatražila da se razmotri e, mogući pogoršavajući učinak koji će imati e, ova procikličnost promjena marži od strane TCP-ova. Isto tako da pratimo ove dogovore o interoperabilnosti. Na svom zadnjem općem sastanku razmotrili smo ta pitanja i naručili smo daljne analize. Također bih vas obavijestio o e, još dvije točke našeg radnja. Dakle, prije svega procjena provedbe prve preporuke Europskog odbora za sistemski rizik. Kao što znate, preporuke su zapravo jedan meki alat, a popraćene su e, nekim aktom ili nekakvim mehanizmom koji detaljno objašnjava čemu se radi. Dakle, što se tiče odgovornosti, važno je procijeniti aktivnosti država članica, e, uključujući i e, neka, neka moguća objašnjenja s njihove strane, e, nakon što se izda, izdaju naše preporuke. Prva preporuka o zajmovima u strane valuti upravo je dovršena i upravo je dovršen zapravo puni ciklus od izdavanja preporuke do procjene njene, provedbe. Možda se sjećate da preporuka izdaje jedan niz mjera kojima se može uhvatiti u koštac s mogućim sustavnim rizikom pozemljivanja u stranoj razini, stranoj valuti, ne financijskom stranom sektoru. Opći odbor je trenutno u procesu finaliziranja svoje procjene i ona će biti objavljena u narednih par tjedana i e, unaprijed se raduje što će moći primijeniti sličan postupak e, daljnjim procjenama, daljnjim, daljnjoj provedbi, procjenama provedbe naših preporuka. E, smjernice o makrobonitetnim instrumentima e, se nalaze u nedavno odobrenim pravilima o kapitalnim zahtjevima koje će stupiti na snagu 2014. I oni se bave jednim nizom makrobonitetnih instrumenta koje će nacionalna nadzorna tijela moći iskoristiti. Već sam spomenuo 8.6. E, da mi radimo s državama članicama o smjernicama kroz koje bi na koordiniran način e, države članice mogle provoditi ove, ove preporuke. Dakle, u detalje čujući tijekom sljedećeg rasprava. Hvala vam na pažnji i sada sam otvoren za sva vaša pitanja. Hvala vam. Hvala vam što ste nas izvijestili o imenovanju prvog dopredsjednika i već se informiramo o tome kada bismo s njim mogli e, održati prvu raspravu. Najvjerojatnije će to biti početkom sljedeće godine. Kao što ste spomenuli osiguranje i sigurna sam da naporno radite da završite dakle, sa e, direktivom Solvency 2. Neću vas zamarati detaljima. No u sistemskom kontekstu jesu li osiguravajuća društva sve sustavnija zato što im prijeti im prijete odredbe e, direktive o spašavanju i oporavku banaka Koncept, dakle, sustavno je, je, se razlikuje kod banaka i kod osiguravajućih društava. Kod banaka to znači, dakle, da bi svi mogli e, dakle, otrčati po svoj banke te rješavati probleme likvidnosti i solventnosti. Za osiguravajuća društva to je povezano, dakle, da je određene ekonomske djelatnosti, poput diversifikacije rizika, bi nestale jednostavno, više ne bi bilo potrebe za osiguranjem. Zatim, Ranjivosti u sektoru osiguranja bi se prevele u nedostatak dugoročnog ulaganja u gospodarstvu ili, još gore, u procikličkom nagloj rasprodaji, dakle, poduzimanje hitnih mjera. Dakle, trenutačno u našim organizacijama radimo na definiranju bonitetnog stajališta prema tim djelatnostima Naš odbor je nedavno e, definirao dakle koje su to, e, koje su to društva i kao što sam rekao 5 od 9 su evropska. Dakle, po tome se po sustav, sistemskom riziku razlikuju banke i osiguranja. No svakako to je dimenzija koju moramo uzeti u obzir. Spomenuli ste dugoročna ulaganja. A sada znamo da postoji nekoliko prijedloga. Dakle, da se povežu osiguravajuća društva i mirovinski fondovi i da se više zainteresiraju za dugoročna ulaganja. No, oni traže ipak neku vrstu e, jamstava. I sada, dakle, ako stavimo državna jamstva, na dugoročna ulaganja za osiguravajuća društva, zar nismo onda učinili nešto zapravo što bi trebale banke učiniti i zapravo pretvorili to u e, olakšice za, za, za osiguravajuća društva. Dakle, ta funkcija dugoročnog ulagača za osiguravajuća društva, to je nešto što, o čemu se već jako puno govori i zapravo je dobro da odigraju tu anticikličku ulogu. Dakle, oni su tipični institucionalni ulagači koji su ključni za ulaganje infrastrukturnih ulaganja koja su uglavnom dugoročna. I, i zapravo tu i bez jamstava Rekao bih da u posljednje vrijeme smo vidjeli trend da velika osiguravajuća društva ulaze u srednjoročna i kratkoročna ulagačke projekte. No, to bi trebalo, trebalo bi im pružiti odgovarajuću podršku kroz odgovarajuće zajmove. Nisam siguran da osiguravajući sektor e, ne treba dodatna jamstva za poduzimanje tih ulaganja zato što su to činili i u prošlosti. Dobro, dakle traže ta jamstva, ali možda ih neće dobiti. Dobro, onda sad idemo na pitanja od e, naših zastupnika u ime Pučana, gospodin Fejo. Dobar dan, gospodine dragi. Pozdravljam što ste rekli u vašoj prezentaciji, posebice o važnosti ovog e, sektora za gospodarstva zemalja članica. Jedan od elemenata koji je jako važan je razina povjerenja koju štediše mogu imati u sustav. Dakle, već u okviru bankarske unije radimo na jedinstvenom mehanizmu nadzora. Možda bismo trebali e, nešto učiniti i po pitanju rezolucije o jamstvu za štedne uloge. Dakle, kada se shvatilo dakle, da tu postoji princip bailina, spašavanja, to s mehanizma uskakanja kreditora, moram to bolje shvatiti. Tako da, gospodine Drage, imate li e, rješenje koje će vratiti povjerenje naših europskih e, Na općoj razini najbolja podrška je povratak povjerenja u gospodarstvo te mm, čvrst i zdrav oporavak. U specifičnom kontekstu e, rezolucije spašavanja moramo razlučiti između trenutačnih i prošlih bojazni. Što se tiče trenutačnih bojazni, dakle imamo dobro definiran redoslijed i tu smo već nekoliko puta ponovili da bi trebala postojati e, preferencija depozitora te e, mehanizam uskakanja kreditora s druge strane. Imaćemo različite kategorije kreditora, a osim toga dakle imamo i trenutačne bojazni i tu moramo biti posebno pažljivi kad govorimo o mehanizmu uskakanja kreditora, ako je banka, dakle, još uvijek e, solventna. Najbolje bi bilo da imamo čitav, da imamo definirane instrumente koji bi se koristili u slučaju da se određene uvjeti, e, da nastanu određeni uvjeti. I zato je važna i uloga e, novog dopredsjednika. Želite li još nešto komentirati? Htio bih vas zamoliti za jedan komentar. Ja sam iz Portugala i u portugalskim nefinancijskim tvrtkama u prosincu 2012. godine morali su plaćati 6.2%, dakle za zajam, a u drugim europskim zemljama tvrtke plaćaju samo trećinu toga. Što se može učiniti kako bismo riješili taj problem? Ova situacija je rezultat financijske krize koja je uzrokovala fragmentaciju u eurozoni. Što se tiče troškova financiranja, e, svjedočimo značajnim naprecima kod banaka, e, ali s druge strane svjedočimo ograničenom e, poboljšanju dakle, na strani pozemljivanja. Vidimo da troškovi zajmova imaju različite troškove u različitim zemljama Europske unije. No to je povezano s činjenicom i moramo prihvatiti da rizik pozemljivanja u zemljama s financijskim poteškoćama je veći nego u zemljama koje nemaju ekonomskih poteškoća. Druga stvar, mnoge banke u zemljama s financijskim poteškoćama ipak otkupljaju značajan dio njihovog državnog duga. A onda kamatne stope na državne dugove su znatno veće nego u zemljama koje ne prolazi kroz financijske poteškoće. To zapravo govori koji će biti izlazak iz te situacije. Jasno je, dakle, pokretanje oporavka, nastavak fiskalne konsolidacije i jedna i druga mjera će povećati povjerenje, smanjiti premiju, smanjiti kamatne stope na državne obveznice, te stoga unaprijediti i poboljšati uvjete financiranja e, za realno gospodarstvo. It's one of the to je jedan od alternativnih oblika ulaganja. Da su kamatne stope niže, banke bi pozemljivale po nižim troškovima. Ne znam da li bi pozemljivala više, zato što morate vidjeti koja je zapravo averzija prema riziku od strane banaka. Koji su stvarni rizici i koji je povrat na ulaganje prilagođen po riziku, prema riziku. No, da je oporavak čvršći, vidjeli biste da bi premije pale, da je oporavak, da je zapravo fiskalna konsolidacija bolja, vidjeli biste da su kamatne stope također niže. A da je rizik na državne obveznice veći, veći to bi značilo da bi se na taj način poboljšalo pozemljivanje realnom gospodarstvu. To je teško pitanje. S jedne strane, e, bi se pomislilo da ako poskupimo financiranje vladama, da će to pojeftiniti financiranje tvrtkama. S druge strane, ako povećate apsorpciju kapitala kupujući državne obveznice, imali biste manje kapitala raspoloživog za pozemljivanje realnom gospodarstvu. Tako da nije jednostavno odgovoriti koji bi bio neto učinak takvih mjera. Osim toga, trebali biste uzeti i u obzir da bi rizik na obveznice države bio veći za zemlje s financijskim poteškoćama od, od zemalja koje nemaju financijskih poteškoća pa bi i e, premija bila viša. Mm, nadam se da shvaćate da su, odgovor na vaše pitanje zapravo vrlo složen. Da, e, u nevolji smo i vrlo je teško izaći sada u ime SND-a gospodin Karovdi. Hvala vam. E, gospodine Dragi, na vašem uvodu. Ja bih htio nešto reći o bankarstvu iz Sjene. Znate da je komisija prošlog tjedna odobrila postepeni plan o e, fondovima novčanog tržišta i znate da ti fondovi imaju važnu ulogu kratkoročno u financiranju bankarskog i vladinog sektora, ali isto tako mogu predstaviti sistemski rizik. Likvidnost, stabilnost tih fondova mora biti zajamčena ako će sistemski rizik ih pokrivati. Zatim vanjske ocjene, to ste također spomenuli, podrška od stranih e, sponzora. Isto tako spomenuli ste veći rizik e, povlačenja sredstava. Kad govorimo o Sinefsu, koji ima veću vrijednost, bit će tu posebnih e, zahtjeva od 3%. Mislite li da je to dobar pristup od strane komisije ili da moramo ići korak dalje? Europski odbor za sistemski rizik je također mm, upozorio da bi možda mm, sinevsi trebali biti zabranjeni i možda postoje neki drugi e, fondovi za novčano tržište koji bi na bolji način rješavali ove probleme. Hvala vam. Izdali smo javnu preporuku u prosincu prošle godine Europskoj komisiji o fondovima, o tim fondovima. I slijedimo zapravo stav središnje bankarske tijela te, e, te središnje banke SAD-a u kojem je dakle uloga tih fondova puno važnija. Prema tom stavu fondovi, takozvani SINAFS, predstavljaju alternativu uslužnih djelatnosti za štednju koje nude kreditne institucije. Dakle, takvi bi fondovi trebali odgovarati jednakim propisima kao i banke ili bi se zakonima trebalo definirati da postanu VINAFS. SINAFS predstavljaju sustavni rizik zato što je moguć dakle, nasrtaj ulagača, a opet nije moguće onda intervenirati s istim instrumentima kao i s bankama. Europska komisija je 4. rujna predložila prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o e, fondovima. Nude se različita rješenja. CINAF neće biti zabranjeni sami po sebi, ali će morati e, osnovati dakle e, 3% aktive i ti fondovi koji ne, fondovi koji ne budu mogli ispoštovati taj regulatorni okvir bit će pretvoreni u vinav. I sada radimo na procjeni nedavnog prijedloga Europske komisije i mislim da ćemo to učiniti tijekom 2014. Tako da odgovor na vaše pitanje je li 3% dovoljno ili nije, dakle na to ću vam moći odgovoriti uskoro. Nadam se da sam vam sada rekao barem što trenutačno razmišljamo o tome. Morati ćete možda biti malo brži. Zato što mislim da ćemo se time baviti prije sljedeće godine. Sada u ime, gospodina, u ime grupe ALDE gospodin Schmidt. Najprije pozdravljam novu rodnu politiku u vašoj banci možemo reći da ste mm, poslušali naš dom, a vijeće ipak nije. Da, tako je. Koja je posljedica stvaranja dakle, punopravne bankarske unije za Europski odbor za sistemske rizike? Može li takav institucionalni okvir, možda, je li riskira da je presložen, te da li takav model otežava brzo djelovanje? Dolazim iz zemlje koja nije u eurozoni i žao mi zbog toga, nema veze. Što će biti s bankama koje su izvan eurozone? E, postavio sam to pitanje još nekome, ne moram sada spomenuti ime. I doista e, ne razumijem, e, dakle, hoće li te banke biti rizične. Posljednja stvar. Ne možete otići iz ovog doma, a da ništa ne kažete o izborima, političkim izborima koji su se jučer održali. Ovo je političko tijelo i naša misija politička. Ako sada pogledam tržište, nije stalno, ono nije stalno. Što mislite, hoće li ovi izbori u Njemačkoj e, donijeti više financijske stabilnosti? E, pozivam se, zatražit ću od gospođe predsjedateljice da ne odgovorim na to pitanje i nadam se da će prihvatiti moj zahtjev. Dakle, pitanje kako će... Mm, dakle e, zajedno raditi te dvije institucije, Europski odbor za sistemske rizike i Europska banka. Dakle, Europski odbor za sistemske rizike je mreža, jedinstveni mehanizam nadzora je jedna institucija. E, taj će e, mehanizam donositi konkretne odluke. SSM će se ticati isključivo eurozone, dok Europski odbor za sistemske rizike cijele Europe. Ključne ovlasti u nadzoru banaka te razmjena kompetencija sa e, nacionalnim tijelima za e, nadzor bonitetne politike. Dakle, što se tiče direktive o kapitalnim zahtjevima, Time će se i dalje baviti Europski odbor za sistemske rizike. Isto tako članstvo upravnih odbora između jednog i drugog tijela se preklapaju i na taj se način osigurava dosljedni i neprestalna razmjena informacija. Savjetodavni znanstveni odbor je nedavno objavio izvještaj o tom pitanju i pozivam vas da ga pročitate jer je doista koristan dokument. Zatim ste me pitali o bankama koje nemaju sjedište u eurozoni, ali imaju podružnice u zemljama eurozone. U tom slučaju nadzor će se vršiti prema novim današnjim praksama, dakle imate vijeće nadzornika u dakle, matičnoj zemlji te u zemlji gdje je podružnica. Mislim da se zapravo ne očekuje se da će se išta promijeniti u odnosu na postupke koji se danas vrše. Razlika je da su prije bili nacionalni nadzornici na našoj strani, a sutra ćete imati e, sektoralne nadzornike. No, e, osim toga mislim da se ništa drugo neće promijeniti. Mogu li ponoviti pitanje? Vaš odgovor je Dakle, da ne vidite nikakve e, probleme u ovom novom okviru. Dakle, da će se moći brzo djelovati u slučaju problema. Ne, ne vidim e, nikakav specifični problem. Ako budemo uspješni u definiranju e, uspješnog jedinstvenog nadzornog mehanizma, neće biti problema. Jedan dio tog uspjeha leži upravo u onome što ste vi spomenuli trebali bismo reagirati brzo, biti neovisni i naravno ne e, imati nikakve sukobe interesa. S tog stajališta ovaj sadašnji okvir je puno bolji od prethodnog. A što se tiče brzine, morat ćemo na tome još poraditi kako bismo osigurali da budemo jednako brzi u provedbi e, odluka koje se donose na središnjoj razini i da se provode na nacionalnoj razini. i isto tako nemojmo pretpostaviti da je prijedlog komisije savršen u ovom trenutku, još mi moramo reći svoje i hoćemo. U ime zelenih Filip Lambert. Dobar dan, gospodine predsjedniče. Govorit ću engleski kako bi bilo lakše svima. Govorili ste o osiguravajućim društvima i bankama. Osiguranja. U Omnibusu broj 2 u kad je riječ o, o postizanju ravnoteže u pogledu volatilnosti, izgleda da postoji samo jedan način, odnosno kada se ravnoteža smanjuje, postoji način rješavanja problema, ali u slučaju ekspanzije ne. Ja mislim da bi to trebalo funkcionirati u oba smjera, i na gore i na dolje. Nadalje, e, Spomenut je sastanak Ekofina u Vilniusu. Rečeno je da je došlo do velikog napretka u Europi jer je sada postotak razduživanja 3,75%, što je zapravo dosta loše. Što vi o tome mislite? Zar ne bismo trebali imati kao cilj odnos aktive i pasive koji bi išao negdje na 10%. Kao što vi znate, ja imam neke sumnje u pogledu ponderiranih aktiva. Što se prvog pitanja tiče, Moramo biti sigurni da svaka mjera koja uklanja e, volatilnost ne predstavlja pokretač za dodatno zaduživanje. Drugo, Mjere moraju, to je točno, biti simetrične, ne asimetrične, što znači baferi moraju biti e, kada je ekonomija dobra. E, mjere moraju biti transparentne, što znači da treba postati protok informacija o bilancama poduzeća. I najzadnji, ranjivosti, odnosno slabe točke. E, naravno, e, to je jasno samo po sebi, ali valja ponoviti. Slabe točke se ne smije kriti. Što se tiče vaše drugog pitanja, Često nam se postavljalo pitanje o tome koliki je odgovarajući odnos e, aktive i pasive. Imali smo e, po bazelu 3%, pa zatim 5%. Ako pogledate ove razmjere, e, vidjet ćete naravno da ih moramo uspoređivati s onim što je u svijetu na važnosti, a tu ćete vidjeti da je taj omjer niži za američke banke u odnosu na evropske. No valja biti oprezan jer e, postoji razlike u obračunavanju. Ako biste računali e, izloženost derivativa, onda Dakle, ako biste to uzeli u obzir u odnosu na Ameriku, brojke bi bile slične. E, mi smanjujemo taj odnos i u tom pogledu treba naglasiti vrijednost strogog pristupa, odnosno manje permisivnog pristupa. Ovi omjeri imaju svakako utjecaja na likvidnost pogotovo na one aktivnosti koje su niskog prinosa. Konkretno, što bi banke učinile koji bi, ako bi imali odmjer koji je, omjer koji je previše, e, previše strog? One bi se morale onda rješavati određenog dijela pasive. Govorimo sada o onim akterima tržišta koji su ključni za financijsku e, stabilnost. Ali isto tako i o tržištima gdje su prinosi relativno niski. Moramo biti sigurni da omjeri neće uništiti tržišta, odnosno da će ograničiti e, broj e, kliničkih protustranki za čitav niz transakcija. Ovo nije jednostavno. E, odnosno nije, nije onoliko jednostavno koliko smo mislili da će biti. Dakle, nemamo točan odgovor, ali Bazelski odbor je rekao da je 3% sasvim u redu ali postoje neke banke u eurozoni čiji je omjer još manji od 3%. Planirate li izdati neke smjernice političkog tipa u vezi s tim? E, ne, ne, nije to na našoj agendi, ali svakako ćemo o tome razmišljati, e, pogotovo čini mi se na sastanku upravnog odbora. Ako dozvolite, ja bi ovdje intervenirala kad je riječ o rizicima, odnosno rizici kao što su hipoteke i tomu slično. netting sam po sebi je isto tako rizik naravno ali kada smo o tome raspravljali e, u, na, kad smo raspravljali o direktivi o kapitalnim zahtjevima govorili smo i o poslovnim modelima i rekli odnosno ustanovili da postoje razlike između sektora jer ovaj odmjer ne može biti blankenta e, jedinstveni za sve sektore, e, već se mora prilagoditi. No, dobro bi bilo kako bilo. Ovo je samo digresija, čisto da vam kažem kakve su bile naše diskusije na tu temu. E, ovaj odnos između aktive i pasive je vrlo jednostavan zapravo, što je lijepo, e, jasan je i govori nešto. Ako sada počnemo koristiti različite odmjere po sektorima, onda se stvar komplicira. E, jer onda treba doći do arbitriranja, odnosno trebate odlučiti što je e, ispravni i dobar odmjer. Odnosno taj odmjer može izgubiti na svojoj privlačnosti e, i transparentnosti. Ashley Fox za evropske konzervativce i reformiste. Hvala gospodine dragi. Govorili ste o solventnosti broj 2 u svom uvodnom izlaganju. Ja sam gotovo četiri godine pratio taj dosije, još uvijek sam e, angažiran na tome i zanima me vaše viđenje kao prvo zakona, odnosno zakonodavstva. Smatrate li da je poželjno da parlament i vijeće e, detaljno ovdje donose zakone odnosno da zakonodavstvo bude detaljno na ovoj razini ili bi to trebala biti zadaća nacionalnog zakonodavstva. Zatim, koji e, postotak e, aktive bi trebala imati osiguravajuće društva. Da li je opet to nešto što nacionalni regulator, zakonodavac mora rješavati? Drugo, po vašem mišljenju, Kod provođenja solventnosti 2, da li postoji rizici u pogledu ulaganja u infrastrukture, jer je to bojazan koji imaju brojni članovi e, grupe koja radi na tome i hoće li to onda biti rizik za evropsko gospodarstvo. Treće, e, kreditni rating. Parlament je jednom prilikom e, rekao dakle u okviru rasprave o ovom zakonodavstvu kada je ustvrdio da do početka 2020. godine svaki rating ove vrste treba biti napušten. Međutim, sada Solventnost 2 govori zapravo nešto drugčije. E, da li vi mislite da parlament uopće treba raspravljati o ovome i donositi zakon o ovome? E, hoće li možda e, povećati rizik ako kažu da osiguravajuća društva ne smiju ulagati ni u šta što ima kreditni rejting e, niže od e, trostrukog A. Da li mi time zapravo povećavamo rizik? Što je zapravo dobra mješavina između diskrecije zakonodavca različitih razina. Ako je zakonodavac potpuno slobodan, onda postoji bojazan od arbitrarnog djelovanja. Ako imamo zakone koji su vrlo rigidni, onda ovo područje postaje izloženo riziku jer je to područje koje je podložno stalnoj promjeni i zakoni vrlo brzo zastare. E sada gdje je tu granica? E, to je teško pitanje. Idealno gledano e, diskrecija zakonodavca bi trebala biti ograničena, a u isto vrijeme bi trebalo imati zakone koji su prilagodljivi odnosno koji se mogu vrlo lako mijenjati u odnosu, odnosno u svjetlu na okolnosti. U svim drugim područjima nemojmo zaboraviti da krećemo u smjeru jednog usklađenijeg sustava i ako bi sada e, postupili drukčije u odnosu na solventnost 2, dakle, e, a imamo drugačije tendencije u ovom drugom području to ne bi bilo dobro. E, rizici po dugoročno financiranje ekonomije. Mislim da za sada nemamo nikakvih dokaza da se ti problemi pojavljuju. Ulaže se i dalje e, srednjoročno i dugoročno. i da bi eventualno osiguravajuća društva mogla svojim ponašanjem povećati rizike možda da ali rasprave o dugoročnim paketima nešto što to ne uzimaju u obzir Također ste pitali imamo li kakav stav o tome treba li nacionalni zakonodavac određivati rating. Je li to bilo to? Ne, da, da li je ispravno da mi govorimo odnosno ugrađujemo odredbe koje se odnose na rating u direktivu Solventnost 2. Da li vi mislite da je to ispravno? Pa moram priznati da nismo o tome još razmišljali. Obavijestit ćemo vas kada to analiziramo. Mislim da smo sada već nagomilali puno slučajeva trostrukog B. Za GUE kolega Nikos Truntis. Na nedavnom sastanku našeg odbora prije dva mjeseca sam vam postavio pitanje o procjeni kretanja takozvanog crvenog duga Grčke i pitao sam vas u slučaju da 50 milijardi koji su bili zatraženi za rekapitalizaciju banaka ne budu dovoljni, što će se dogoditi? Prošla su dva mjeseca, ne želim vas zamarati, ali želim vam postaviti isto pitanje. Jeste li vi zabrinuti eh, za kretanje tih takozvanih crvenih dugova no, imate li još dodatnih informacija o kretanju tih dugova? I onda još jedno pitanje. Opseg tih dugova koji opterećuju proračune. Da li ti dugovi predstavljaju sustavni e, rizik za eurozonu i za Grčku? I ako kontrola koju sada provodi recimo Središnja banka u Grčkoj pokaže da 50 milijardi nije dovoljno, što u tom slučaju? Koje još scenarije si možete zamisliti? Na koji način možemo spasiti banke? Well, we never discussed specific Ovu vrstu zajmova nismo nikada raspravljali na odboru za sistemski rizik. Evo ovako, e, još uvijek nije došao trenutak, odnosno nije trenutak da se raspravlja o dodatnoj pomoći za Grčku. Program traje do kraja 2014. a program MMF-a do 2016. Stoga još uvijek nije vrijeme da se raspravlja o tome što će se dogoditi ako novca ne bude dovoljno. Glede konkretnih zajmova o tome nismo raspravljali na odboru za sistemski rizik. Pitali ste me također e, u vezi nadzora Središnje banke Grčke, ali molio bi vas da mi pitanje ponovite. Rado. ovaj sastanak svakako dugo traje. Dakle, u slučaju da analiza središnje Grčke banke ima probleme s ovim crvenim kreditima, što će se dogoditi ukoliko trenutačno dostupni novci nisu dovoljni? Što ste predvidjeli, jeste li o tome uopće razgovarali s Grčkom nacionalnom bankom ili ne? Kao što sam rekao, taj problem trenutačno ne postoji. Trenutačno su sredstva dovoljna, upravo onako kako je predviđeno tekućim programom. Hvala. A sada za pučane kolega Langen. Gospodine predsjedniče, nisam siguran da sam vas ispravno shvatio kada ste govorili o financijskom tržištu i predloženoj uredbi o bankarstvu u sjeni. Biste li se složili s prijedlogom vijeća da fondovi koji imaju fleksibilne uvjete je nešto što treba zabraniti. E, uz ovaj buffer od 3%. Kada pogledate derivative u cijelom svijetu, netting u Sjedinjenim državama je daleko rizičniji nego drugdje. 15.9.2005. godine 1,27% posto rizika je u bilancama plaćanja bilo pokriveno derivativima zbog ovog netinga koje je trebalo dokazati. Vi ste naime rekli da nadležno tijelo upravo radi na relevantnom prijedlogu, a mene zanima što vi mislite o poduzećima koje koriste derivative. Treće pitanje. Suradnja s Bazilskim odborom. Nulta procjena državnih obveznica. Bazelski odbor je o ovome već raspravljao. Dugoročno gledano, je li moguće da ova procjena rizika kao nultog za državne obveznice je nešto što će e, uskoro ustupiti mjesto realističnijoj procjeni. E, i nešto što će moći koristiti dugoročno gledano. Što se tiče financijskih tržišta, tržišta kapitala, ja sam rekao da svi trebaju biti podložni istim e, odredbama i banke i takozvani C naps i naps. Ja se nadam da ćete u odnosu na prijedlog i vi tu iznijeti neka poboljšanja izvornog teksta. Nakon financijske krize, odnosno nakon izbijanja krize, možda najbolje što se dogodilo je to da su svi ugovori o derivativima e, sada podložni kliringu središnje protustranke, odnosno središnjeg depozitara. Što se tiče nekonvencionalnih derivata, zato će postojati posebni kliring – ali sa daleko strožim kapitalnim zahtjevima. E sada, bez obzira na činjenicu da je proces u tijeku, ispostavlja se da svuda u svijetu stvar je puno težano što smo očekivali. I za vas kao zakonodavca. Dakle, moramo raditi pod pretpostavkom da su dva aspekta zadovoljena. S jedne strane maksimalna transparentnost, a s druge strane činjenica da e, središnje klirinške stranke mogu postati uzrok sistemskog rizika. no relevantne informacije će biti dostupne svuda u Europi, bit će kod depozitara i pristup tim informacijama imat će nacionalne vlade i Europska središnja banka. Stoga ćemo moći procijeniti rizik od širenja zaraze. Europska središnja banka u ovom smislu ima određene zadatke i može svima izdavati preporuke na nacionalnoj i europskoj razini, može organizirati dijaloge, može svih angažirati na permanentnoj e, osnovi i u odnosu na to mi ćemo morati zapravo davati svoje procjene i zaključke. E, to sve nalaže uredba EMIR. Na zadnjem sastanku 19. E, rujna, na zadnjem sastanku odbora, e, jedna skupina stručnjaka je iznijela analizu članovima odbora za sistemski rizik. Imali smo vrlo e, plodnu diskusiju, a zaključak je bio da je njihovo izvješće dobra početna točka za svačanje rizika e, u odnosu na izloženost državnih obveznica. No, konkretna politika još nije razrađena, ne postoji nikakav E, nikakvo upozorenje niti nikakve preporuke koju je odbor za sistemski rizik iznio. Međutim, mi ćemo nastojati e, objaviti uskoro jedno znanstveno izvješće i evo, ja ću vas e, izvijestiti blagovremeno kako napredujemo. Međutim, ne vjerujem da će do toga doći prije no što se provede, odnosno dovrši procjena vrijednosti aktive i ne dobijemo rezultate testova otpornosti banaka. Eto, to je sve. Hvala, eh, hvala vam eh, puno. Evo, tri sata ste bili ovdje, odgovarali na pitanja, nije, nije, to nije lako, pa vam hvala lijepa na tome i hvala na informacijama koje ste nam dali. I znam da ćemo vas brzo opet ponovo vidjeti. So that's it until tomorrow at 9. Evo, završavamo sastanak, e, vidimo se ponovo sutra u devet.